Dear colleagues, Dragi kolege, vrijeme je da započnemo. Možemo početi s usvajanjem dnevnom, dnevnog reda. Revidirani nacrt dnevnog reda poslan je u četvrtak popodne. Ako e, se niko tome ne protivi, možemo bez e, izmjena usvojiti dnevni red. Druga točka e, objave predsjednika. Prva točka, međuinstitucionalni pregovori o e, prijedlogu o službenih kontrola. E, pregovori sa vijećem e, kako bismo, nadamo se, dobili dogovor u drugom čitanju će početi večeras. Zatim druga točka, pristup dokumentima TTIP-a od danas svi dokumenti klasificirani kao ograničeni će biti dostupni svim zastupnicima u parlamentu na web sajtu e, e-odbora. Dokumente mogu čitati, njima pristupiti samo zastupnici a asistenti i politički savjetnici nemaju pristup tim dokumentima. E, informacije ste ove e, isto tako dobili e-mailom. Istovremeno želim vas pocijeliti da e, svi e, zastupnici imaju e, pristup dokumentima klasificiranima kao EU restricted, odnosno EU ograničeno. Treća točka, predpremijera dokumentarca o prirodi Season. Članovi su pozvani na pred premijeru dokumentarca Season koji je financiran u okviru pilot projekta koji je pokrenut od strane parlamenta od 2013. godine. Događaj se, će se održati u srijedu 2. prosinca. E, zatim četvrta točka, Izabel Finlay će napustiti tajništvo e, ovog odbora 16.11. i prijeći će u e, opću upravu klima E, želim e, zahvaliti Izabel nakon što je šest godina radila u sekretarijatu u tajništvu i u ime odbora joj želim e, svu sreću na novom poslu. Zatim peta objava, vrlo interesantna objava, tiče se božićnog domjenka. Ja ću održati jedan manji pazite, manji božićni domjenak u ponedjeljak 21. prosinca u 18.30. Članovi, odnosno zastupnici i zaposlenici su pozvani, a kasnije ću poslati pozivnice. Što se tiče jezične kombinacije, odnosno jezičnog režima, prevođenje je dostupno na 20 jezika. I konačno ovaj će sastanak e, biti emitiran na internetu. Sada e, prelazimo na točku broj 3, izvještavanje o međuinstitucionalnim pregovorima e, tri točke. Prvo je medicinski proizvodi i in vitro diagnostički proizvodi, zatim ograničenja emisija i homologacije tipa za motorec s unutarnjim izgaranjem za cestovne pokretne strojeve i treće smanjenje onečišćivača iz e, cestovnih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 E, prvo, što se tiče medicinskih proizvoda, e, na prvom e, neformalnom trijalogu 13.10.2015. godine tri institucije su razmijenile stajališta o čitavom nizu važnih političkih pitanja koje se tiču opsega, definicija, klasifikacije i ekonomskih subjekata. Neke od ovih točaka će naknadno trebati i revidirati. Drugi trijalog održao se 28. E, listopada i e, bavio se pitanjima e, ponovnog korištenja jednokratnih medicinskih proizvoda i jednokratnih proizvoda kao takvim, isto tako sljedivosti i identifikacijskog sustava UDI, kliničkih dokaza a treći trijalog će se održati 10. studenog. Znači, 15. i e, Zatim što se tiče ograničenja emisije i homologacije tipa za motore s unutarnjim izgaranjem, e, prva dva trijaloga su se održala 15. i 26. listopada i e, su zakonodavci su a, uspjeli postići sporazum po nekoliko važnih točaka. A, a prvi tehnički sastanak je omogućio strankama da se slože i u pogledu dugačkog popisa izmjena koje je predložilo vijeće. Zatim, što se tiče smanjenja emisije onečišćivača iz cestovnih vozila, prvi trijalog odvio se 21. listopada. E, su zakonodavci su održali razmjenu stajališta u pogledu prijedloga i predloženih amandmana e, pokriveni su granične vrijednosti za onečišćivače, emisija amonijaka, maksimalna masa, e, zatim e, mjerači potrošnje goriva, pokazivači mijenjanja brzina i tako dalje. Sporazum je je postignut e, u načelu e, u pogledu ovog kompromisnog e, teksta, a određen broj odredbi se je poslao na tehničku razinu. I evo, tu se radi poglavito o uključenju metana u kalkulacije emisija CO2 i usklađivanjem sa programom eh, mjerenja čestica unece Evo sada možemo krenuti dalje na točku 4. Radi se o reviziji na sredini razdoblja provedbe strategije eu o bioraznolikosti. Izvjestitelj je Mark Demesmeker, njemu predajem riječ eh, da eh, za početak rasprave. Hvala. Prije nek što počnem sa izlaganjem, htio bih spomenuti da E, smo sa prijevodom izvješća doživjeli e, brojne poteškoće i ja sam se skupa sa svojim timom i sa e, tajništvom odbora potrudio da se to provede kako treba. Nadam se da svi sada imaju dobru verziju izvješća i kako bismo izbjegli daljnje konfuzije predstavit ću ovo izvješće na engleskom, a ne na, ne na nizozemskom Eh, što je moj eh, materinji jezika. Eh, prije nego što počnem, želim reći da ću se usredotočiti na šest točaka. Prije svega gubitak bio raznolikosti. Drugo, u 2015. godini nismo ni blizu polovice puta do ehm, ciljeva za 2020. godinu. Zatim, E, moramo e, u potpunosti e, primijeniti direktive o prirodi, nature direktive, a ne revidirati. Zatim moramo raditi prema pametnoj, održivoj i uključivoj Europskoj uniji. A sada ću ući u više detalja. Gubitak biološke raznolikosti jedan je od velikih izazova s kojima se danas borimo na globalnoj razini i to je povezano sa klimatskim promjenama i sa nedostatkom resursa. Gubitak raznolikosti je poguban za prirodu, za ljudsko zdravlje, a i za gospodarstvo. Bioraznolikost E, predstavlja veliku socijalnu i gospodarsku razinu. U e, analizi Svjetskog ekonomskog foruma za 2014. godinu e, gubitak bioraznolikosti je uvršten u deset najvećih rizika. Danas smo daleko od e, toga, od postizanja ciljeva za 2020. godinu i EU neće uspjeti postići e, tvoje, e, svoje ciljeve. 23% posto zvrsta i 60% staništa imaju su u povoljnoj poziciji danas napredak je postignut samo u e, dva e, cilja. Tu se radi o e, ribarstvu i invazivnim stranim vrstama. A što se radi o drugim ciljevima, daleko smo od željenoga, to je posebice pogubno u pogledu poljoprivrede. Međutim, pokazalo se da e, neke e, ciljane aktivnosti e, su polučile uspjeha i mislim da te dobre prakse mogu biti katalizator promjena. To pokazuje da su ciljevi, da ciljeve moguće postići a, i da još uvijek postoji mnogo prostora za unapređenje. Potrebna mi je prije svega naravno politička volja i ove politike bi trebale postati prioritet. Biološka raznolikost je nešto što se treba ugraditi u druge politike i u druga područja. Ono što posebno želim danas naglasiti jest potrebu za pristupom e, koji će e, koji, koji e, podrazumijeva djelovanje na više različitih polja odnosno od strane više različitih dionika u svakom slučaju poštivanje postojećih direktiva je potrebno, a mislim da bi uh, u protivnom revidiranje postojećih nature direktiva, odnosno direktiva o prirodi, uh, ugrozilo zapravo uh, postizanje ciljeva, još dodatno ugrozilo postizanje ciljeva. Znači, regulativa nije problem sama po sebi, nego je primjena regulative problem. Čini se da postoji konsenzus u i, i više od 400 tisuća građana je sudjelovalo u kampanji uzbunjivanja i pokazalo se da postoji podrška, e, odnosno da ne, da, da e, ne postoji podrška za reviziju ovih direktiva. E, brojne inicijative su nam isto to potvrdile i pozivam vas da se isto tako usprotivite reviziji ovih direktiva ulaganje u prirodu i u biološku e, raznolikosti treba biti u srcu pametne, uključive i održive Europske unije i ti se principi trebaju dodatno bolje ugraditi u društvo i u gospodarstvo e, trošak e, povezan sa nepostizanjem ciljeva za 2020. godinu se procjenjuje na 50 milijardi eura a e, troškovi a troškovi održavanja e, programa Natura e, su mnogostruko niži od dodane vrijednosti. Vrlo je važno podići svijest javnosti o potrebi čuvanja biološke raznolikosti. Ja e, predlažem e, stvaranje europskog e, okvira za gubitak biološke raznolikosti koji bi se bavio biološkom raznolikosti izvan mreže Natura 2000. Isto tako potrebna su e, e, rješenja utemeljena na prirodi. E, da zaključim, važno je naglasiti da ne možemo ponovno ne uspjeti. Ciljevi za 2020. godinu od ključne važnosti za budućnost e, i za generacije koje slijede. Hvala vam svima na pažnji i e, spreman sam za e, primjedbe i pitanja. Hvala, a sada izvjestitelju sjeni, gospodin Linz. Puno hvala. Ja također želim naglasiti važnost biološke raznolikosti za život na našem planetu i svakako se slažem sa izvjestiteljem. Izvješće o kojem danas razgovaramo je samo inicijativno izvješće, to je input Europskog parlamenta pregledu na sredini razdoblja i istovremeno provodimo i fitness provjeru, provjeru prikladnosti propisa i rezultate će biti objavljeni 2016. na proljeće. Zato mislim da je dobro da je raspored Europskog parlamenta ovako ambiciozan i želim se zahvaliti izvjestitelju na konstruktivnoj suradnji od samog početka izrade ovog izvješća. Mi smo također surađivali po ovome pitanju. I sa mnogim točkama koje su navedene u izvješću ja se slažem, no želim e, naglasiti pojedinačne točke. Upravljanje planetom mora biti održivo i mora ići ruku pod ruku sa zaštitom habitata, staništa, sa zaštitom prirodnih resursa. Što se tiče poljoprivrede i šumarstva, ako njima upravljamo na odgovoran način, onda će oni znatno doprinijeti održivosti biološke raznolikosti. Mislim da trebamo e, ciljano djelovati, a to mogu potvrditi i e, iskustvom koje donosim iz vlastite, iz svoje domovine. I ne smijemo imati previsoka očekivanja naspram nove zajedničke poljoprivredne politike, no mislim da je vrlo važno da budemo strpljivi i da nove mjere koje su stupile na snagu tek prije nekoliko mjeseci i koje se sada provode, da damo e, tim mjerama vremena. E, ja smatram da ove dvije direktive o prirodi da bi one mogle ispuniti svoj cilj, a odlučujuća je sada politička volja koja bi mogla doprinijeti boljem e, provođenju, a mislim da ovdje odgovornost snose države članice koje su odgovorne za prirodu i ljude. No i Europska komisija ima zadatak Sasvim konkretno tu mislim na direktive o prirodi i mislim da njih treba izmijeniti na pojedinačnim mjestima i da ih je potrebno konkretizirati. Puno hvala. Thank you very much. Hvala lijepa. Gospođo Bern. Thank Hvala. Htjela bih čestitati i zahvaliti Marku na e, njegovom e, strastvenom vodstvu e, i radu koji je uložio u ovu temu. U svakom slučaju mogu podržati ovo izvješće i Isto tako se slažem da je e, potpuna primjena direktiva o prirodi nužna za postizanje ciljeva za 2020. E, godinu. Ono što smo u prošlom mjesecu čuli e, su vrlo jasne poruke. Mi nećemo ostvariti ciljeve. Ako nastavimo ovako, to će se zaista dogoditi, a to neće predstavljati samo veliku štetu, nego zaista pravu Um, opipljivu štetu. Mi kao parlament, kao komisija i kao države članice smo 2010. godine si postavili zadali ciljeve i ako ovako nastavimo nećemo ostvariti te ciljeve. U ovom trenutku vidim da u državama članica ne postoji dovoljno volje za E, postizanje ovih ciljeva. Markove preporuke su izvrsne i e, mislim da bi komisija i države članice trebale e, poduzeti konkretnije korake. Mi znamo da postoji velika nekoherentnost u različitim politikama. Isto tako znamo da mi druge politike trebamo revidirati kako bismo u njih ugradili brigu za biološku raznolikost. Isto tako na razini država članica potrebno je više financiranja. Moraju se uskladiti napori u državama članicama kako bi se kako bi e, više ulagali u biološku raznolikost. E, međutim, postoji, odnosno, postoji e, nedostatak volje. Komisija čeka vodstvo od parlamenta i mislim da naša poruka mora biti jasna. Komisija i vijeće moraju djelovati sada i djelovati odlučno sada bih e, zatražila od komisije da radi zajedno s vijećem kako bi se o ovoj temi e, govorilo na najvišoj političkoj razini. Vidjeli smo prošlog tjedna što se dogodilo sa emisijama vozila i e, nakon što smo vidjeli da standardi nisu postignuti, standardi su sniženi. Ne smijemo dozvoliti da se to govori, dogodi sa bioraznolikosti. I ako počnemo revidirati direktive, one će isto tako biti osljavljene. Što se tiče invazivnih stranih vrsta, mislim da je komisija s ovim imala e, mnogo problema, bilo je teško e, sastaviti normalan popis. E, mislim da bismo se trebali vratiti na sastavljanje popisa i izraditi takozvani bijeli popis. Isto tako mislim da se moramo baviti balastima brodove, za brodove. Znači da zaključim, e, više je više aktivnosti, veća je volja potrebna od strane komisije država članica i u tom smislu je potrebno e, dobiti više financiranja. E, Mark je rekao, priroda nam šalje poziv u pomoć. Ja sam spremna raditi s Markom i s ostalim kolegama kako bi se taj poziv u pomoć jasno i glasno čuo u svim državama članicama. Hvala. Hvala. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Ja se također želim zahvaliti izvjestitelju. Mislim da je do sad suradnja odlično funkcionirala unatoč svim problemima sa prijevodom. Danas ipak imamo dokument pred sobom kojem su potrebne neznate, neznatne izmjene. A i potrebno je ispuniti ciljeve za biološku raznolikost mi kao politički zastupnici moramo pojačati svoj glas, moramo biti glasni jer smatram da komisije i države članice u prošlosti nisu učinile dovoljno i nisu upozorile na nužnost potrebe zaštite biološke raznolikosti. To je vrlo osjetljiva tema i mnogi smatraju da je e, to tema kojom se bave besposličari koji nemaju boljeg posla i pri tome ograničavaju izgradnju autocesta i zračnih luka. Ovo mišljenje vlada zato što nismo dovoljno informirali stanovništvo o tome što biološko, biološka raznoliko znači. Tu se radi o osiguranju potrebnih količina namirnica u budućnosti. Radi se o uslugama ekosustava koje su vrlo važne. Sjetimo se samo Austrije i Alpi. E, ako tu više nećemo imati tako veliku biološku raznolikost kao do sada, e, ako nećemo imati prirodne uvjete kao do sada, to će imati velike gospodarske implikacije. Naravno da upravljanje biološkom raznolikošću puno košta, ali e, i tamo gdje se provedba na visokoj razini e, odvija, tamo se je to isplativa investicija. Potrebna nam je provedba u svim državama članicama i dobro upravljanje i biološka raznolikost funkcionira samo ako funkcionira kao mreža, ako stvaramo koridore, jer nećemo imati nikakve koristi od cijele ove priče ako će neke države članice biti vrlo ambiciozne po ovom pitanju, a druge države članice neće ništa činiti po tom pitanju. Mislim da ovo izvješće e, prenosi e, takvu poruku i nadam se da ćemo e, pomoću, da ćemo zahvaljujući pisma koje smo poslali potpredsjedniku Timmermansu, da ćemo e, osvijestiti koliko je ovo pitanje žurno, jer ako je određena vrsta izumrla, onda se tu cijela priča završava. Znači ne radi se o nekakvom e, nevažnom pitanju, već se radi o održivosti ovog planeta onako kako ga poznajemo i volimo. Thank you very much. E, hvala lijepa. A sada gospođa Bojlan. Hvala predsjedniče. I ja bih htjela zahvaliti izvjestitelju na odličnom radu na ovom izvješću i na suradničkom pristupu sa izvjestiteljima u sjeni. E, izvještaj je vrlo dobar i on nas sve poziva na uzbunu. E, nismo ispunili ciljeve e, bioraznolikosti i zaštite okoliša. Pozdravljam mogućnost da podržimo ovaj izvještaj za bolju implementaciju. Općenito govoreći E, e, svi e, smo istog mišljenja kad se radi o središnjoj temi ovog izvješća. Od bitne je važnosti da održimo staništa i bioraznolikost. Zaštita, zakonodavstvo su primjeri onoga što je Europska unija proizvela i to se se ne smije gledati kao cilj za deregulaciju moramo provesti ono što smo već donijeli. Ne smijemo slabiti e, propise. Imamo i uspjeha u zaštiti e, e, vrsta kao rezultat ovih naših direktiva o zaštiti ptica i staništa. Kao što je izvjestitelj spomenuo, ne radi se o sadržaju već o lošoj provedbi E, imamo zakonodavstvo koje zaštićuje bioraznolikost na papiru, međutim to se ne provodi na terenu. E, ja se nadam da ćemo uspjeti pozvati komisiju da poboljša smjernice za države članice za provedbe, kao i da se dijele najbolje prakse e, devet e, zemalja članica, nažalost e, ne Irska, među njima su odgovorile na javna savjetovanja e, kako bi se osnažilo ovo zakonodavstvo i njegova provedba. Europski parlament nadam se da će moći podržati svoju podršku svih klubova za ovo izvješće. Trebamo zaista biti djelotvorni, stupiti u akciju, e, moramo naglasiti e, ulogu koju e, razni insekti, uključujući pčele, imaju u oplodnji bilja. Moramo stalno opadanje broja tih insekata vidimo kako bioraznolikost nestaje i vidimo još veću potrebu za suradnju raznih sektora. Moramo e, snažno zaštićivati mjere za zaštitu e, bioraznolikosti. Hvala. Hvala lijepa, e, gospodin Javor ima riječ. Hvala lijepa, predsjedniče. Kao što što budući gospođa Hauke nije ovdje, ja ću reći nešto za nju u njeno ime. Naglasio bih e, da ako gledamo e, planetarne granice, e, vidimo da gubitak bioraznolikosti je jedna velika opasnost i da je to najveća opasnost u pomanjkanju zaštite okoliša. Stoga su zakoni o bioraznolikosti najvažnija područja djelovanja unutar Europske unije što se tiče strategije bioraznoliko, u um, pregledu u sredini razdoblja vidimo nažalost da većina ciljeva za zaštitu bioraznolikosti nije ispunjena. Um, ta zaštita do 2020. je više popis želja nego stvarnost. Dakle, ne pratimo stvarne, stvarni razvoj događaja. Izvještaj o stanju prirode e, kaže da ako je došlo do nekog pozitivnog razvoja unutar Europske unije, to je usko povezano sa postojanje e, direktiva o zaštiti ptica i direktivi o zaštiti staništa. E, mi kao zakonodavci E, ne smijemo zaboraviti koliko je strašan gubitak bioraznolikosti. E, u komisiji postoji velika zabrinutost. E, imam, imamo mnoge mogućnosti lobiranja, industrijski lobisti podrivaju postojeće zakonodavstvo, uključujući ove dvije direktive koje sam spomenuo E, pridružio bih se e, onome što su rekli izvjestitelji i izvjestitelji u sjeni. Problem nije u samom zakonodavstvu, već u njegovoj primjeni. U nekoliko slučajeva, u stotini slučajeva u mojoj zemlji, Mađarskoj, nemamo planove upravljanja, management plans, i, e, i čak mada oni e, bi trebali postojati i to već dugo, još ih nema. E, nemoguće je e, postići ciljeve bez financiranja, a financiranje je često nedostatno. Horizontalno zakonodavstvo, ne samo poljoprivreda i šumarstvo, već i posebno planiranje e, politika prometa i tako dalje, sve je to povezano. E, moramo jasno reći. E, bio politika bioraznolikosti Europske unije je pod pritiskom komisije nekih zemalja članica i lobista i stoga parlament mora biti jaki igrač u, na ovom području. Moramo izbjeći svako narušavanje e, zakonodavstva. Ako to mi ne učinimo, nitko drugi neće. Hvala. Hvala lijepa. E, gospodin Lafronte ima riječ. Puno hvala. Mislim da smo se složili da ovo izvješće ukazuje na dramatičnu situaciju i na gubitak biološke raznolikosti. A naši ciljevi koje smo se zadali prije pet godina još nismo postigli, daleko smo od toga i ako sada ne poduzmemo e, mjere nećemo postići svoj cilj do 2020. To je polazišna situacija u ovome izvješću i to je vrlo jasno na temelju njega. Građani Europske unije ne žele reviziju direktive o staništima. Ovu direktivu jednostavno treba bolje provoditi, kako bi ono što je navedeno u direktivi bilo učinkovitije i kako bi polučilo konkretnije rezultate. Ovo izvješće je vrlo pozitivno, mnoge točke možemo podržati, predložit ćemo neke izmjene kako bi tekst e, malo ojačali, ali čini mi se da što se tiče obrazloženja izvjestitelja, čini mi se da su u njegovom obrazloženju neke stvari jače naglašene nego u tekstu. Primjerice kada se radi o troškovima, o troškovima i dobicima, kada govorimo o učinkovitoj zaštiti biološkoj raznolikosti, to bi trebalo jače naglasiti. Zatim, što se tiče idućih pet godina, mislim da ovdje nije sasvim jasno navedeno što se dogodilo do sada. Ne znamo koja je pozadina ovog izvješća, to nije sasvim jasno. Zatim još jedna manjkava točka. Građani doista žele znati što Europska unija čini kako bi zaštitila biološku raznolikost i to bi trebalo još jedan puta naglasiti kako bi komunikacija bila poboljšana i kako bi bilo poboljšano informiranje građana. Zatim ono što mi još nedostaje u ovom izvješću je navođenje vrijednosti prirode kao takve. Jer priroda ima dvostruku vrijednost. Priroda je bogatstvo kojim se služimo, koje doprinosi našem zdravlju, našem blagostanju. A u izvješću se nadalje navodi da neki, da su neki ciljevi već postignuti po pitanju ribarstvene politike i što se tiče pregleda na sredini razdoblja ribarstvena politika ovdje ne izgleda tako pozitivno, jer potrebno je još puno toga provesti, posebice na Mediteranu, jer na sredozemlju često imamo katastrofalne uvjete što se tiče ribljih stokova u Europskoj uniji. U načelu podupiremo ovaj tekst, ali ćemo predložiti neke izmjene. Imamo sada gospodina Florenca. Kao prvo ja želim reći da nažalost i mi e, promatramo padanje biološke raznolikosti, opadanje i da ne shvaćamo kako je uopće do toga došlo u našem sektoru. No, s obzirom da sam ja e, bio prisutan e, tijekom prve rasprave o biološkoj raznolikosti, moram reći da smo onda izrazili veliku nadu da će se stvari pozitivnije razvijati. Ono što je rekao kolega, ispučeno to mogu podupriti, ali 80% šuma su u rukama šumara, ali mislim da se ovo pitanje ne spominje dovoljno u ovome izvješću. Mislite da ako ćete inzistirati na nečemu izvješću da će se stvari doista promijeniti? Ne, fali nam suradnja sa poljoprivrednicima. Pa gdje e, surađujemo sa poljoprivrednicima? Uvijek donosimo odluke bez njih. Primjerice, danas su poljoprivrednici u vrlo teškoj situaciji. Je li to naša politika? Želimo li tako nastaviti? Dok je mlijeko jeftinije od mineralna direktiva neće biti uspješna. Moramo uključiti poljoprivrednike. Jer ako ćemo eh, raditi bez njih, onda nećemo biti uspješni, vjerujte mi. I imamo jako puno obrazovanih poljoprivrednika u Europskoj uniji, primjerice predsjedavajući je poljoprivrednik, i zato njih moramo uključiti, moramo se koncentrirati na njih i moramo ih uključiti u ovaj projekt. Ako govorimo o malim staništima koja su posuda, ako ih zaštitimo, onda ćemo zaštititi i biološku raznolikost. Znači, Potreban nam je zakon, nova regulativa u okviru kojeg ćemo uključiti poljoprivrednike jer ako ne uspijemo u tome onda e, nećemo uspjeti. A što se tiče ozeljenjavanja površina, mislim da je to projekt koji je već doživio neuspjeh u mnogim državama, u mnogim zemljama djelomice provodimo ozeljenjavanje pod krinkom toga da činimo nešto za biološku raznolikost. Ali to uopće ne pomaže. Jer ozeljenjavanjem se bavimo već 30 godina i to bezuspješno. Moramo ispuniti ideje ozeljenjavanja životom ali to nećemo uspjeti sami. Ne možemo to sami iz udobnog naslonjača, iz glavnog grada Europe, već u tome možemo uspjeti samo u suradnji sa državama, članicama, sa poljoprivrednicima. Jer inače nećemo biti uspješni jer moramo svoj djeci moći e, pokazati što je polje, što je poljoprivreda. Puno hvala. Thank you very much. Hvala lijepa. Gospodin Gepardi ima riječ. Izvolite. Hvala Hvala gospodine Demesmaker na ovom e, izvrsnom izvješću i na ovim e, vrlo čvrstim izjavama. E, slažem se sa svakom riječi koja je ovdje napisana. S tim na umu tu vidim e, odjek mog vlastitog izvješća od prije pet godina. Došao sam do istih zaključaka, do istih rješenja. I e, to je izvješće dobilo jednoglasnu podršku koju vidimo i danas ovdje u, na našem sastanku. Međutim, moramo biti realistični. Svima nam je jako stalo do bioraznolikosti u ovom domu, u ovom odboru. Međutim, istovremeno naše vlade, mm, bilo da e, vladaju e, demokršćani, socijalisti ili bilo tko, one ne provodve e, te politike. E, vrlo je lako biti za bioraznolikost općenito, ali je mnogo teže kada se rade o e, raznim interesima koji su tu u igri i upravo u tom trenutku moramo braniti bioraznolikost e, i upravo iz toga razloga podržavam izjavu gospodina Demes Zmakera protiv postupka refit Govorio sam i u prošlosti o, o krizi e, bioraznolikosti kao o tihoj krizi. Mislim da je to, još uvijek mislim da je to tiha kriza, ali možda i najveća kriza od sviju kriza. Ako je ovdje prisutno vijeće, zapitao bih vijeće zašto organizira e, e, posebne sastanke vijeća kad dođe do neke krize, ali šuti o krizi na području bioraznolikosti. Možda nam vijeće može odgovoriti na to pitanje. Mislim da gubitak bioraznolikosti je mnogo e, veći izaziv e, za, izazov za Europu nego kriza e, izbjeglica koliko je sastanaka vijeće održalo o izbjeglicama, a ne sastaje se uopće kad se radi o bioraznolikosti. Još jedan razlog zbog kojeg e, vidimo da je teško boriti se protiv raznih e, e, interesa jeste poljoprivreda. Lako je kriviti države članica. E, mi smo sami razvodnili e, politiku ozelenjavanja u, ovoj, u ovom domu e, i tu su na dijelu razno razni interesi, a mi nismo dovoljno čvrsti. Moramo biti i tu realistični. Jedno pitanje komisiji. No net lost načelo. Nema moramo, ne, ne, za neto gubitak. E, kako tu stojimo? E, možemo li očekivati konkretne prijedloge o tome? I na kraju, predsjedniče, e, provedba. To je ogroman problem. Izvještaj stanja o prirodi, prirodi to naglašava i kao i razne agencije. Jedan primjer pomanjkanja provedbe E, lov na ptice u Malti. Kada sam ušao u parlament 2009. E, komisija je izjavila 10. rujna 2009. izvještaj e, pokazuje da lov na ptice krši evropske zakone, zakone Evropske unije. Ka, Pred nekoliko tjedana sam napisao još jedno pismo protiv toga komisiji. Zašto je nemoguće u Europi 2015. organizirati nešto poput toga? Ako jedna mala država članica ili velika država članica jednostavno ne provodi zakonodavstvo, e, kako to da ne možemo prisiliti tu državu članicu? Možda nam komisija može pojasniti zašto je to tako teško. Ja to jednostavno ne razumijem. Ako mi to ne možemo učiniti, kako ćemo ikada postići ciljeve za našu vlastitu strategiju za bioraznolikost. Hva, hvala lijepa. Puno hvala, Sada kolega Erik, izvoli. Posljede, dank Hvala lijepa. Ja sam mnogo energije posvetila ovom izvješću. I ne samo ja, već i moji kolege. E, ja sam posvetila tome veliku pa, pažnju. I ja sama sam imala jedan izvještaj o toj temi. Mi u Nizozemskoj, e, članovi parlamenta iz Nizozemske, e, načelnici nizozemskih gradova velika skupina ljudi objašnjavaju kako možemo ugroziti e, e, planet e, pomanjkanjem mjera koje spominje ovaj izvješte. Izvjestitelj i izvjestitelji u Sjeni će po pomoći i moje zemlji da nešto učinimo na tom području. E, ministar vanjskih poslova Nizozemske je o tome napisao jedno pismo parlamentu. Mislim mislim da um, um, zemljoposjednici i E, mnoge vlasti ne prepoznaju ove teme kao realistične, smatraju da se to njih ne tiče. Mnoge države članice e, imaju mnoge planove i programe unutar e, Natura 2020. u Nizozemskoj pokušavamo primijeniti te planove i programe i ne samo na sektoru poljoprivrede već i u drugim sektorima. neke politike se uopće ne e, primjenjuju na sektoru poljoprivrede. Moramo biti dosljedni kada se radi o zakonodavstvu i e, e, naročito kada se radi o direktivi o staništima. E, članak 7 stavak 3 se primjenjuje na razne načine, interpretira na razne načine moramo imati zajedničko poimanje stvari moramo poboljšati provedbu na osnovi smjernica komisije također postoji velika zbrka kad se radi o politici i samim smjernicama to treba u rezoluciji stavak 16 e, što e, tu e, treba pojasniti definicije e, koje su to riskantne politike koje se ovdje spominju. Koje su to mjere koje su opasne za e, okoliš? Stavak 17. Da li je to najbolji primjer načina kako se primjenjuju politike? U provedbi politika postoje puno previše problema, ne samo u Nizozemskoj, već u svim državama, članicama. Nema dosljednosti kad se radi e, i o politici i o provedbi. Imamo puno previše birokracije, imamo i puno previše ideologije, a to ide na uštrb okolišta i našeg e, ruralnog sektora. E, stavak 14 E, krivi e, sektor ribarstva i sektor poljoprivrede, međutim i drugi sektori su, moraju biti uključeni. E, često se primjenjuju drakonske mjere u problemima koje bi se trebali rješavati na druge načine. Tu postoje neke svete krave, a to nije primjereno E, mala dobra u poljoprivredi se koji puta smatraju e, velikim poduzećima e, i tu se primjenjuju drakonske mjere, a to se ne bi smjelo događati. Mislim da te drakonske mjere treba preispitati i ulaganja trebaju biti prikladna i smislena. E, poljoprivrednici često trpe od tih mjera, njih se kažnjava. Neke politike, neke mjere se ne mogu e, dobro primjenjivati. Mislim da e, se ta situacija ne vidi samo u zemskoj. Trebamo riješiti te probleme. Je li komisija spremna da razmotri što možemo učiniti na području poljoprivrede i građevinarstva. Moramo imati bolju provedbu. E, stavak 3. Bilo koji projekt koji nije izravno povezan sa e, upravljanjem okolišem, e, treba, trebamo li se na to fokusirati? moramo uzeti u obzir e, što je već učinjeno na e, nivou okoliša u državama članicama. Moramo nadograđivati one mjere koje već postoje. Nacionalne vlasti moraju dobiti podršku e, mjere koje su provedene na lokalnoj i regionalnoj razini njima treba dati podršku, one su pozitivne, imaju pozitivne rezultate. Tu imamo mnogih praznina. E, e, bivši premijer Balkanende je već to e, spominjao. Ja naravno podupirem sve ove mjere, ali lobisti se često tome protive. Hvala Ljepanja. Puno hvala. Sada gospod Dionaro ima riječ. Izvolite. Ja. Merci, monsieur le président. Hvala lijepa. Želim zahvaliti kolegi na e, vrlo potpunom e, i bogatom e, izvješću i želim investirati na nečemu, a tu se radi o, o provedbi direktiva i evaluaciji efikasnosti direktiva da, kao što je na primjer direktiva o staništima, postoje neki tekstovi koje je potrebno e, produbiti, ali inzistiram na nečemu. E, postoji zaštita kormorana, a posljedica primjene ovih provedbi je uništavanje riba, e, slatkovodnih riba. Ja sam na to već ukazala, ali ništa nije poduzeto. Ja E, predlažem da se zaista usredotočimo na e, efekte, na posljedice e, primjene postojećih direktiva. Isto tako, kad se radi o direktivi o oprašivačima, odbor e, koji je osnovan za e, analizu tog e, prijedloga nije uzeo u obzir naše, naše prijedloge. Smatram da moramo djelovati na fokusiran i koncentriran način. Puno hvala. sad riječ dajem Europskoj komisiji gospođi Ledoso. Nisam sigurna jesam li dobro izgovorio. Hvala. Hvala gospodine predsjedatelju. U ime komisije želim eh, pozdraviti eh, ovo vrlo dobro napisano izvješće gospodina de Mesmekera. Isto tako eh, želim čestitati i zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni. Mislim da se u ovom izvješću spominju svi glavni elementi izvješća komisija, izvješća komisije. A, e, znači gubit, kad se radi o gubitku bioraznolikosti e, i e, podršci gospodarstvu poglavito. Izvješće komisije je naglasilo posljedice e, nepostizanja ciljeva i e, naglasilo je u kojim točno područjima je potrebno e, osnažiti nastojanja i mislim da ovo izvješće ide u istom smjeru. Htjela bih gospođi Berder reći da odnosno da odgovorim na njen poziv, želim joj reći da ćemo e, podrobno proučiti zaključke od parlamenta i vijeća kako bismo e, proveli naknadne akcije. Zatim e, želim reći da e, nastavljamo s našim radom e, u području e, usluga ekosustava. Povećali smo aktivnosti savjetovanja s javnošću i provodimo studiju o učinku i po, provešćemo dodatne naknadne aktivnosti u nedolazećim mjesecima. Što se tiče različitih komentara, i zaključaka u pogledu a, provjere usklađenosti, odnosno prikladnosti propisa, a, želim reći da e, komisija će 20. E, studenog predstaviti svoje ažurirane rezultate. Hvala vam svima na suradnji i e, veselimo se konačnim izvješćima. Puno hvala i ja se želim srdačno zahvaliti svim dionicima, a prije nego što dam riječ gospodina Demesmakeru, želim reći da bih ja sada riječ dao Europskom vijeću, zato što je postavljeno mnogo pitanja, neugodnih pitanja, a ja sam ovdje samo gost u ovoj ulozi ali bi možda mogli pozvati u budućnosti i vijeće, jer i komisija pati zbog postupaka vijeća. Ja bih e, pokušao motivirati e, predsjednika, a prilično sam siguran da će on prihvatiti poziv. Gospodine Demes, makar imate riječ. Hvala lijepa. Drago mi je što vidim da postoji konsenzus u pogledu glavnih točaka ovog izvješća i želim zahvaliti kolegama na ohrabrujućim riječima. A, ključni element jest da ćemo zasigurno da zasigurno nećemo ostvariti ciljeva ako ovako nastavimo. Potrebna je dodatna politička volja, dodatna integracija e, u horizontalnom smislu, a e, nije potrebna revizija direktiva o prirodi. Vrlo sam e, pozorno slušao e, komentare e, izvjestitelja u Sjeni i drugih kolega. Isto tako sam primio na znanje i kritičke primjedbe i sada ću se prebaciti na nizozemski. U izvješću vrlo jasno stoji da želimo e, pristup koji će uključiti različite dionike, takozvani multi-stakeholder pristup. E, radi se o dionicima s lokalne razine, ali isto tako tu mislim i na e, farmere, na poljoprivrednike. Europska komisija je već nizozemskoj dala na znanje da bi trebala u direkt da bi e, se e, trebalo povećati fleksibilnost kako bi se bavilo, kako bi se e, poboljšalo primjena direktive. Svaki tekst svake direktive uvijek se može unaprijediti, a mislim da možda u tom smislu možemo poslati jasniju poruku. Puno hvala. Želim vas upozoriti da je rok za podnošenje amandmana 16. studeni i to popodne. A glasovanje će biti 21. ili 22. List, e, studenog u podne. a glasovanje u parlamentu će biti u siječnju ili u veljači 2016 tako da imamo još vremena kako bi postigli dobar rezultat. Sada ću prijeći na iduću točku dnevnog reda. Tu se radi o razmjeni gledišta sa Europskom komisijom o kitovima u zatočeništvu. Tu bi dao riječ e, zelenima, odnosno Kitu Tayloru. Izvolite. Nije ovdje. Jesam ovdje sam. Kao što je komisija vjerojatno svjesna, postoje 3, 311 kitova, vrsta kitova, dupina i pliskavica koji su u zatočeništvu u 15 država članica. 10 e, e, orka, 13 e, E, lučkih pliskavica, dva kita beluge i jedan amazonski dupin. Većina e, tih e, ustanova u Eh, Europskoj uniji eh, potpada pod eh, obuhvat direktive 22 iz 1999. U divljini, a jučer je na britanskoj televiziji bio odličan dokumentarac, te životinje mogu u jednom danu proći sto, stotinu nautičkih milja. I, a u zatočeništvu te životinje e, imaju na raspolaganju 1% prostora koje imaju e, na raspolaganju u divljini. E, zatočeništvo ne može ni na koji način oponašati stanište u divljini. Bazeni u kojima se drže nemaju nikakvih stimula, stimulusa. a u zatočeništvu ti, te velike životinje imaju um, različite bolesti kao što je primjerice abnormalno repetitivno ponašanje. Često su na isto mjesto stavljene životinje iz različitih geografskih područja i to može promijeniti prirodnu dinamiku grupe, što vodi do e, agresivnosti povezane s dominacijom, e, do sukoba, a i do smrti jedinki u, e, u zatočeništvu. U zatočeništvu jedinke ne mogu pobjeći od činova agresivnosti mi u ljudskom društvu kada je netko odgovoran za neki zločin e, odlazi u zatočeništvo, odnosno u zatvore, ima pravo žalbe, a mi ovim životinjama ne nudimo tu mogućnost. Imam nekoliko e, pitanja za komisiju. s obzirom na e, odbor na odredbe iz direktive o, zološkim vrtovima u kojoj stoji da se u zatočeništvu životinjama moraju pružiti uvjeti koji su e, slični uvjetima u divljini. Može li mi komisija odgovoriti kako e, betonski bazeni, betonski akvariji e, vrlo male veličine, na koji način ti betonski bazeni posjećaju na prirodno stanište e, kitova i dupina. Moje drugo pitanje, u skladu sa znan, sa e, znanstvenim e, dostignućima, odnosno e, informacijama o mentalnim kapacitetima ovih životinja, bili komisija uvela, uzela u obzir reviziju postojećih pravila kada se radi o držanju ovih životinja u zatočeništu. hvala. Hvala. Hvala vam. Radi se ovdje o alarmu koji dolazi vrlo kasno, ali činjenica je da se radi o vrlo e, ozbiljnoj e, temi. Više od 300 e, dupina i kitova je zatočena, a tu se postavljaju dva pitanja. Prvo, radi se o E, uvjetima u koje se drže te životinje, a drugo pitanje tiče se trgovine ovim životinjama i e, trgovina tim životinjama dovidi u pitanje preživljavanje tih e, vrsta. Primjerice veliki dupin u e, prirodi koristi a, 200 kilometara kubnih, kvadrat, kubičnih prostora, a čuli smo o kakvim se uvjetima radi. U, radi se o bazenima od nekoliko desetaka kvadratnih metara. Isto tako postoje činjenica da e, te životinje sudjeluju u predstavama gdje se koristi glasna muzika i snažna svjetla. Radi se o nedopustivim uvjetima čuvanja ovih životinja. Ti uvjeti kod tih životinja e, uzrokuju e, veliki stres. Te životinje su zbog stresa nesposobne za reprodukciju i zbog te nesposobnosti za reprodukciju potrebno je uvoziti životinje što ugrožava njihovo postajanje u prirodi. Dupinari eh, od 1976. su obvezni eh, pridonositi znanstvenom istraživanju. međutim pokazuje, pokazalo se da e, to nije tako. Komisija bi e, trebala e, pojačati e, svoja pravila u tom kontekstu kako bismo ukinuli ovu groznu praksu. Puno hvala kolegice. Sada riječ ima kolegica Ajuzo. Izvolite. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a Puno hvala. Da, ovo je doista grozan prikaz stanja stvari. Životinje, prije svega dupini, e, bi trebali biti obuhvaćeni regulativom CITES. Osim toga postoji direktiva za zološke vrtove, o zološkim vrtovima taj e, zakon dvije i treće godine, te Dupini u Španjolskoj. E, to su slučajevi s kojima sam ja upoznata, znači Dupini u Španjolskoj nisu držani u tako groznim uvjetima kao što ste vi prikazali. Mi njegujemo Dupine i e, brinemo se o njima. Prije deset godina odnosno već deset godina više ne kupujemo dupine, već e, su oni e, su svi razmnožili kod nas u zološkim vrtovima i uvjeti koje sam ja vidjela su odlični. Čini mi se da se ovdje radi o nekom drugom kontinentu E, nakon vašeg izlaganja. Kod nas takvi uvjeti ne postoje. Ne znam kako možemo izmjeriti razinu stresa u dupina i koliko su oni osjetljivi. Ali ovi dupini koje sam ja vidjela e, se drže u dobrim uvjetima. Ja ne kažem da kod nas ne postoji zološki vrt koji se ne drži ovih propisa, ali u Španjolskoj postoje vrlo opširne kontrole za zološke vrtove. Ne znam što se događa u drugim državama do duša, ali mi u Španjolskoj e, brinemo o njima. Puno hvala gospođa Juzo, sada gospodin Afronte. Grazie, presidente. E... Hvala lijepa. Gospođa Juso, problem nije u načinu na koji se drži u zatočeništu i ne radi se o poštivanju pravila. Radi se više o problemu kulturološke prirode, radi se o problemu koji je povezan sa edukacijom. I znanost nam vrlo jasno kaže da se radi o inteligentnim životinjama koje imaju osjećaje. I čak i ako se te životinje drže u lijepim uvjetima uz poštivanje pravila i dalje se radi o de facto zatvorima za te životinje, za te životinje i one su toga svjesne. Pred 30 godina dupinari, odnosno takvi e, zološki parkovi, vrtovi su imali neku svrhu. Ljudi su mogli učiti o tim životinjama i o tim vrstama. Mm. E, kitovi i dupini danas se e, nalaze u e, apendiksu broj 1 dokumenta konferencije CITES. U prošlosti je, su te strukture možda imale smisla, ali danas te strukture zatočenja tih životinja ne pridonose dobrobiti tih e, životinja. Činjenica je međutim da E, poučavanje djece da je moguće držati ove životinje u zološkim vrtovima samo za našu zabavu, za našu žitak, e, ne bi trebalo biti dijelom obrazovanja e, naše djece. To nije nešto što ih želimo učiti. Niti ih želimo učiti da te životinje znaju skakati na muziku. Europa često kazni kad se radi o e, e, kulturološkim e, pitanjima, ali sada po ovom pitanju želim da postanemo prvak u kulturološkim promjenama i želim da za deset godina više jednostavno ne pristajemo na to. Puno hvala gospođo Kulene, izvolite. Thank you, chair. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala kolegama. Imam samo jedno pitanje za komisiju. Kako komisija planira se baviti zatvaranjem dupinarija, odnosno kako komisija to planira e, popratiti. Mi u Finskoj upravo zatvaramo dupinari. Hoće li nam komisija e, pomoći u uspostavljanju prihvatnih centara za e, te umirovljene dupine u europskom području Puno hvala. Sada riječ ima kolega Ek. Hvala gospodine predsjedavajući, poštovane kolege. Već smo dovoljno često čuli da dupini, ali i druge vrste kitova imaju samosvijest i mnogo ukazuje na to da su ove životinje vrlo inteligentne, a kao aktivist za zaštitu prava životinja želim naglasiti da životinje koje su nam tako slične u ponašanju, nama ljudima, da bi te životinje također trebale imati određena temeljna prava ja sam bio u prilici prije 3 do 4 godine sa Rikom eh, Berijem eh, razgovarati. To je eh, trener Dupina koji je Dupine pripremao za TV seriju Flipper i on mi je ispričao da Dupin koji je u zatočeništvu nakon određenog vremena prestaje jesti, pada u depresiju i taj Dupin je izvršio samoubojstvo. On je e, udarao glavom u betonski zid sve dok e, nije nastupila njegova smrt. Znači to su jasni znakovi da ove životinje jako pate u zatočeništvu i zato bismo bi se u moralno razvijenijoj Europi trebali moći odupriti tome i odlučiti da i životinjama ustupimo određena prava, prije svega onim životinjama koje pokazuju znakove samosvijesti, koje su slične nama ljudima, kao primjerice ovi morski sisavci. Želim postaviti jedno pitanje komisiji. Kako komisija e, ocjenjuje prava životinja danas i kako e, vidi situaciju tih prava budućnosti. Puno hvala gospodine Ek, a sada riječ dobiva gospodin Obrajan iz Europske komisije. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. U prvom redu. Mi smo uzeli na znanje sve primjedbe koje smo ovdje čuli. E, važno je da naglasiti da imamo prioritete u zaštiti kitova u Europi. E, to je, e, radi se o zaštiti njihovih staništa. Oni su nadopina, nadopuna ranijeg zakonodavstva. E, kao i zakona o izdavanju licenci. E, mjere koje predlaže direktiva jest obrazovanje, podizanje svijesti, e, prevencija bijega i osiguranje prikladnih uvjeta za život tih životinja. Jako je važno naglasiti da ova direktiva se zasniva na načelima subsidijarnosti. Više e, od direktive o staništima i pticama. Na primjer, nemamo odbor e, e, koji se predviđa tom direktivom, niti imamo mehanizam izvještavanja. Dakle, države članice nemaju obvezu izvještavati komisiju o mjerama koje su poduzele. E, mi smo već međutim izdali e, smjernice za dobre prakse na osnovi razgovora sa dionicama i državama članicama. E, govorili smo sa upravama Zola i drugim dionicima, s ljudima koji imaju drugačiju perspektivu i pogled na tekst stvari. To se tiče i kitova i drugih vrsti. U komisiji ne izdajemo smjernice za određene skupine životinja, niti imamo stručnost da možemo reći e, koliko veliko područje trebate za e, držanje kitova. E, očekujemo da države članice vrše svoje obveze pod direktivom, a rade na znanstvenoj osnovi kako bi te životinje imale dostojan život mi možemo davati e, savjete e, kad se radi o nemamo zapravo ne, ne dajemo savjete o e, držanju kitova niti o, o objektima u kojima se oni drže imamo neke opće smjernice mm, kad se radi o objektima koji ne odgovaraju općim uvjetima jer ako te e, objekti ne odgovaraju u minimalnim uvjetima onda se trebaju zatvoriti. Mi sada e, ćemo e, napraviti pregled direktive o zoliškim vrtovima, to je dio programa REFIT. U tom ćemo kontekstu tražiti dokaze od država članica, od raznih dionika u svjetlu ovih raznih problema koje su spomenuti. Ovaj pregled, ova evaluacija koju, koju ćemo izvršiti sljedeće godine jeste najbolji mehanizam u kojem možemo promiciti ove ideje koje je iznio danas parlament. Hvala lijepa. Puno hvala. Mislim da smo time završili s ovom temom. A sada ćemo kratko predahnuti dok ne dođe naš gost, naš predsjednik, pa vas molim da e, se malo strpite. Nakon idućih europskih izbora ja ću se ponovno vratiti i predsjedati ovim odborom. Ovaj. Dear colleagues. dragi kolege, mislim da možemo početi ovaj naš nastavak sastanka. E, govorit ćemo sada idemo prema novom sporazumu klimi, o klimi u Parizu. Imamo priliku da razmijenimo mišljenja sa Wernerom Hoerom, predsjednikom Europske investicijske banke. Pozdravljam ga. S njime ćemo razmijeniti danas e, mišljenja o očekivanjima od Pariške konferencije. Naročito što se tiče financiranja e, klime, što je tema koja će biti ključna u nadolazećim e, pregovorima. To je pokazano i u izvješću e, prema novom sporazumu u Parizmu koje je usvojio e, parlament 14. listopada. Htio bih također pozdraviti gospodina Jonathana Taylora, potpredsjednika EIB-a. I odmah ću mu odmah ću dati riječ gospodinu Werneru Hoeru koji će e, dati uvodnu prezentaciju. On će govoriti o ovoj prvoj e, rundi prekovora. a poslije ćemo imati razmjenu mišljenja. Hvala lijepa predsjedniče, dragi gospodine Lavija, dragi zastupnici. Veliko mi je zadovoljstvo e, i e, meni i gospodinu Tayloru da smo ovdje u Briselu i da možemo danas s vama raspravljati o COP 21. E, ne možemo zato imati bolji trenutak nakon što smo zajedno radili u New Yorku e, e, pred nekoliko dana, a onda nekoliko dana kasnije u Limi e, na pripremama za co 21 mm. Za tri tjedna ćemo se svi ili ćemo svi biti u Parizu ili pratiti Pariz E, koji će, gdje će se govoriti o e, e, usvajanju Pariškog protokola za djelovanje da se ograniči porast temperature na 2 stupnja Celzija prije industrijske razine. Mi svi znamo da ako vlade surađuju sa industrijom, i investitorima, onda možemo sniziti e, e, emisije. Ali da bi se to dogodilo, moramo imati e, prikladne financije. EIB je najveća multilateralna banka za razvoj kad se radi o financiranjima projekata za suzbijanje klimatskih promjena. Mi naročito radimo na području borbe protiv klimatskih potreba što je bilo vidljivo u Limi. E, u, u sastancima sa multilateralnim bankama mi smo bili u prvoj liniji kad smo nastojali e, uvjeriti e, sudionike iz drugih financijskih investicija da se drže ciljeva borbe protiv klimatskih promjena Očekujemo da će Evropska unija dati 100 e, milijardi za projekte, e, klimatske projekte u sljedećih pet godina. To će imati katalitičku ulogu. E, u prosjeku financiramo 30% projekta, ali su ukupni fondovi mnogo veći jer privlačimo i privatne investicije ali postoji još širi katalitički efekt e, od signala koje e, dajemo financijskim tržištima o djelatnostima koje podržavamo što se zasniva na e, raznim kriterijima, okolišnim, socijalnim i klimatskim kriterijima. EIB je jedina multilateralna banka za razvoj koja operira u cijeloj Europi i u zemljama u razvoju. Stoga imamo vrlo dobru poziciju da transferiramo i širimo znanje i iskustvo unutar i izvan Europske unije. Ali kao e, banka Evropske unije mi se fokusiramo na operacije unutar Europe. E, staklenički plinovi, to jest izbjegavanje tih plinova ima globalni utjecaj, što je dobro za evropske zemlje je dobro i za ostatak planeta i zemlje u razvoju e, i razvijene zemlje će imati koristi od e, ovih rezultata. Izvan Europske unije dajemo oko 2,1 milijardu eura za financiranje projekata za suzbijanje klimatskih projekata. To su e, zemlje AKP-a i zemlje za mandata za eksterno pozemljivanje ali naše ambicije su još šire. Da kažem nešto o tome. E, prošlog mjeseca na sastanku MMF-a i Svjetske banke u Limi e, gdje smo se sastali sa ministrima financija i predstavnicima multilateralnih financijskih institucija mi smo rekli da ćemo povećati naše pomzajmljivanje od 25% na 35% e, vrijednosti projekta do 2020. Ali mi se ne koncentriramo samo na volumen, već i na ostale elemente. To, ću, e, evo, e, to su sljedeći. Utjecaj na financiranje klime, financiranje projekata prilagodbe, i treće, integriranje klimatske, mm, eh, elemenata klimatskih promjena u svim standardima banke, eh, njezinim metodama i postupcima. Mi kad eh, djelujemo kao katalizator za ostale izvore financiranja. Mi imamo niz instrumenata i proizvoda nadogradit ćemo na te proizvode kako bismo e, izgradili inovativne metode financiranja u privatnom i javnom sektoru. Na primjer, e, na strani financiranja e, naglasit ću zelene obveznice. Prve su izdane 2007. a sada smo izdali te obveznice u vrijednosti od 10 e, milijardi u 11 različitih zemalja. Tu se e, e, fokusiramo na volumen E, utjecaj na financiranje klime, e, povećanje financiranja za prilagodbu i razvoj inovativnih financijskih instrumenata. To će omogućiti Europskoj investicijskoj e, banki da još više djeluje na području suzbijanja klimatskih promjena. Moramo naš je cilj da bolje e, razumije koliko e, novaca e, trošimo gdje kako bismo ocijenili financijske zahtjeve i mogli rješavati potrebe. Moramo se složiti o metodologijama kako prikupljati podatke i kako mjeriti učinkovitost. E, uspjećemo samo ako surađujemo s drugim e, sudionicima i sudionicima na tržištu. E, surađujemo sa OECD-u, CPI-om, tajništvom UN-a za borbu protiv klimatskih promjena i na drugim multilateralnim projektima. Ne smijemo zaboraviti da banke za multilateralne banke za e, razvoj e, ne mogu same djelovati na tom području, moraju surađivati međusobno kako bi privatni sektor e, također dao investicije za zelenu infrastrukturu. Vlade moraju dati jasan zakonodavni regulatorni okvir kako bi se stvorila stabilna investicijska klima. Mislim da je to gdje vi, e, članovi Europskog parlamenta, igrate ključnu ulogu. E, morate oblikovati zakonodavni e, okvir koji će nam omogućiti da se borimo protiv klimatskih promjena. Zaključit ću time da kažem da EIB Eh, je spremna za surađivanje eh, kako u Parizu, tako i u eh, budućnosti. Veselim se našoj raspravi, a gospodin Taylor će također mm, sudjelovati. On je odbor našeg odbor, upravnog odbora i također aktivno radi na ovom području e, suzbijanja klimatskih promjena. Hvala lijepa predsjedniče. Hvala lijepa. A sada možemo početi sa prvom rundom pitanja. Počet ću od Ive Beleta. Imaš dvije minute, Ivo. Hvala lijepa, predsjedniče. E, dobrodošli predsjedniče EIB-a e i podpredsjedniče EIB-a. Vrlo sam pažljivo saslušao vašu zanimljivu prezentaciju, e, naročito kad ste objasnili ove akcije koje će EIB poduzeti. Četvrtina financija EIB-a već sudjeluje u projektima za klimatske, suzbijanje klimatskih promjena moramo imati efikasne instrumente za to. E, što bi bio najbolji način za to? Drugim riječima, e, e, učinkovitost, energetska učinkovitost je tu jedan od najvažnijih elemenata. A kako to postići? Drugo pitanje, se tiče ETS-a. Kao što znate, e, direktore Hojere, mi pripremamo ovdje e, jednu e, reformu ETS-a. Jedan od elemenata su fondovi za modernizaciju. Mi predlažemo da EIB igra tu prominentniju ulogu. Htjeli bismo čuti kako vi gledate na taj aspekt. Eh, u, naročito se tu radi o identifikaciji projekata za modernizaciju. Koje ćete kriterije eh, tu koristiti eh, i kako ćete preuzeti tu ulogu koju vam predlaže komisija? Hvala lijepa. Hvala lijepa. A sada Žil Parnjo, hvala predsjedniče, predsjedniče Hoer, potpredsjedniče, drago nam je što ste ovdje. EIB već dugo vodi ovu politiku financiranja ovog, ove uporne borbe protiv e, klimatskih promjena. E, e, I stoga vrlo cijenimo vašu prisutnost ovdje. Za nekoliko tjedana ćemo imati konferenciju u Parizu i tu će EIB također igrati ključnu ulogu. E, vaša uloga, kao što znamo, je središnja u ovom prelazu na niskougljičnu ekonomiju. E, e, vi, kao što znamo, to e, nije samo međunarodni samit e, borbe protiv klimatskih e, promjena, to je već konferencija na kojoj se treba promijenuti međunarodne paradigme djelovanja i tu će vaša uloga i dalje, dalje biti ključna. Imam nekoliko pitanja za vas u vezi sa ovom mm, e, izvještajem koje sam podnio e, parlamentu u vezi sa COP21. E, ovi napori 2013. ste dali standarde za prikladnost projekata imat ćete e, tisuću i nešto milijardi euro, e, eura e, subvencija za ove projekte. Put koji trebamo preći kako bismo mogli kao što to želi, kao što se to kaže naš izvještaj, kako bismo mogli E, izveći sve subvencije koje e, e, idu u prilog fosilnih goriva. Vi, vi, vaši zajmovi pomažu i našim susjedima vaši krediti. Dakle, imate raspodjel eh, kredita između naših ju, eh, južnih zema, eh, susjeda i istočnih susjeda. Jer su ti susjedi naravno istrpe od utjecaja klimatskih promjena. Mm, hvala vam još jednom na ulozi koju igrate u suzbijanju klimatskih promjena. Hvala lijepa. A sada, gospođa Vidiker Hvala. Hvala vam. I želim i ja poželiti dobrodošlicu Europske, predsjedniku Europske investicijske banke. Htjela bih da e, precizirate svoje planove za e, financiranje ovih projekata u Ujedinoj e, kraljevini e, spominju se brojke koje su dvostruko više za 2020. od 2014. E, godine i kao što ste rekli na, na sastanku u Limi prošlog mjeseca, a i na sastanku Svjetske banke i MMF-a rečeno je da će se financiranje nastojanja za suzbijanje klimatskih promjena povećati za 35%. To svakako pozdravljamo, ali htjeli bismo čuti možda malo više o specifičnim planovima, odnosno konkretnim projektima koje ćete koje ćete financirati i kako ćete odrediti prioritete za te projekte. Evo, ako možete nam dati malo više podrobnosti, malo više detalja o projektima kojima ćete davati prednost e, za financiranje. Hvala, gospodin Gerbandi. Hvala, hvala predsjedatelju i hvala gospodinu Hoeru e, što je došao i što nam je predstavio interesantne brojke u pogledu e, financiranja suzbijanja klimatskih promjena od strane EIB-a. Moje pitanje odnosi se na financijski sustav općenito govoreći i što bi EIB mogao učiniti da e, se to poboljša. Postavljam ovo pitanje zato što mnogi kažu da e, inicijative od strane EIB-a su od velike važnosti, ali da glavni novci za klimu će se pojaviti kad promijenimo financijski sustav. Bloomberg New Energy Finance je tržišta kapitala nazvao institucionalno fosiliziranima. Zato što računanje, kalkulacije rizika eh, su nazadne jer ne eh, uračunavaju, ne uvode u svoje, ne vode računa u svojim računicama o klimatskim promjenama u eh, budućnosti još jedan primjer tiče se e, agencija za kreditni rating koje ne razmatraju rizike nakon tri godine, a e, klimatski rizici e, se zapravo javljaju više od tri godine nakon investicije. Znači postoje strukturni problemi unutar našeg financijskog sustava koji onemogućuju financiranje suzbijanja klimatskih promjena. Mislim da se time trebaju baviti ljudi nadležni za za e, vanjske poslove, ali možda bi i EIB sam trebao poraditi na tome, upotrijebiti svoje znanje, svoj utjecaj kako bi e, potpomognuo e, tu promjenu financijskog sustava. Hvala, gospođa Kilonen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset Euroopan investointipankin pääjohtaja Hoyerille mielenkiintoisesta alustuksesta pankin Hvala lijepa. Pozdravljam e, gospodina predsjednika e, Europske investicijske banke. Hvala vam na ovom vrlo e, interesantnom govoru. Ispričavam se, imamo tehničkih problema sa kanalima koje mogućnosti postoje da utječemo na postavljanje prioriteta, primjerice izgradnja željezničkih pruga, tunela. Sve to bi mogli biti važni e, projekti. Potrebna nam je zeleni prometni sektor, a to zahtjeva ne samo ulaganje infrastrukturu. Europska investicijska banka e, bi trebala početi e, financirati e, primjerice multimodalne terminale, odnosno to su terminali sljedeće, odnosno objekti sljedeće generacije kao što su održive usluge prometa i ili ćete se i dalje koncentrirati na projekte koji se temelje na fosilnim gorivima. Zatim što se tiče financiranja u poljoprivrednom sektoru, e, je li Europska investicijska banka financirala projekte koji su pokuša, koji za cilj imaju smanjiti na globalnoj razini emisije iz poljoprivrede ili samo u Europi. Mm, hvala lijepa. Hvala lijepa. Hvala gospodine eh, Hojeri, hvala, eh, hvala vam, znači pročitao sam vašu eh, komunikaciju vezanu za Pariz koja mi se sviđa, ali imam dva pitanja. Prvo se tiče određivanja cijena, cijena ugljika. Kad pogledam vašu strategiju, Europska investicijska banka razmatra cijenu E, od 50 eura po toni do 2030. koja bi se zatim postepeno e, povećavala do 2045. kada bi trebala dostići cijenu od 100 eura po toni. Međutim, ako sad pogledamo prijedlog za reformu ETS-a pod navodnicima, e, cijene ni u kom slučaju ne bi trebale dostići te razine. Koje bi bile posljedice kada bi cijene ugljika od ostale toliko e, niže od e, procjene Europske investicijske banke. Kakve bi to reperkusije imalo na projekte? Mislim da je to važno za nas u e, kontekstu rasprava o reformi ETF-a. Zatim drugo pitanje tiče se standarda za emisije, odnosno emission performance standard. A koliko znam, vi to želite držati na 550 grama po kilovat satu. Međutim, često smo čuli kritiku na takav pristup, zato što takva granična vrijednost bi značila da e, ćemo još dugo imati visoke emisije od fosilnih govora. I zašto znači vi ne nastojite smanjiti emisije 450 je brojka koju koristi sada, je granična vrijednost koju koristi Ujedinjena kraljevina, ali već smo čuli i vrijednosti od 350. 550, ja mislim, je više nego visoko, evo ako to možete komentirati. Hvala lijepa, sada gospođa Tornano. Hvala gospodine predsjedatelju. Niti jedan projekt se ne bi mogao financirati ako ne bismo bili uvjereni u a, trajnost i efikasnost projekta. Svaki projekt mora imati jasan cilj. Financiranje projekata se je uglavnom je uglavnom išlo u smjeru zemalja u razvoju. E, mislim da je izvješće e, revizorskog suda vrlo dobro to pokazalo. Moje pitanje je kakav ćete vi okvir predložiti kako biste e, spriječili raspršivanje i neučinkovito korištenje sredstava? Isto tako pozivam vas da si postavimo pitanje o korisnosti politika ublažavanja. To je program koji predlaže klimatska politika predložena Europskom, Europskom e, svjetskom bankom za razvoj. Možemo li dobiti garanciju da će tumačenje rezolucija e, COP21 a, biti e, zadovoljavajuće. Još nešto mi se čini vrlo važno, a to je okvir djelovanja. Naravno, radi se o globalnom problemu, o planetarnom problemu, ali strategija E, Europske investicijske banke, a ovdje govorim o e, izvješću iz 9. mjeseca 2015. E, godine. Fokus će biti na industrije koje ne koriste mnogo ugljika a mnoge su aktivnosti ove banke vođene izvan e, granica Unije, a mogu vas upozoriti na, dramatični, na dramatičnu situaciju s našim radnim mjestima i industrijom općenito. Kako ćete se vi pobrinuti da e, veći prioritet stavite na održivu industriju unutar Europske unije? Hvala. Hvala kolegama na pitanjima. A ne ispričavam se. Ovo je bila prva, prva runda, samo koordinatori. E, pričekajte, molim. Nakon ove prve runde pitanja dajem riječ Europskoj investicijskoj banci. Ne znam hoće li odgovoriti gospodin Hoyer ili gospodin Taylor. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. E, pokušat ćemo odgovoriti na vaša pitanja E, bit ćemo hrabri e, i izdržljivi i podijelit ćemo ovaj zadatak. Moj kolega je puno bolji e, za detalje i ja se u tom e, pogledu na njega oslanjam. E, prije svega da e, odgovorim gospodinu Beletu, da u svakom slučaju se slažem, ali ovdje se mi nismo nikako postigli ciljeve iz energetske politike. Trenutno smo u kontekstu investicijskog plana za Europu i razgovaramo s mnogim kolegama o manjim investicijama u unapređenje stanovanja, što bi moglo dovesti do značajnih e, pozitivnih učinaka za klimatske promjene. E, mislim da to trebamo uzeti u obzir. Ono što se e, događa u nekim takozvanim novim državama članicama koje više nisu tako nove jest ohrabrujuće. Mislim da se na to trebamo ugledati. Događaj u Parizu u prosincu će biti od iznimne važnosti ne samo zato što se bavimo vrlo važnim pitanjem, nego zato što imamo jedinstvenu priliku s političkog stanovišta, mogu reći ako ne sad, onda kad. Sada postoji okruženje u kojem neki od glavnih aktera na globalnoj sceni su otvoreni za postizanje stvarnog napretka u pogledu klimatskih promjena, a taj prozor nam neće još dugo biti otvoren, možda neće još dugo biti otvoren. I zato e, pozdravljam e, vaše e, izvješće, izvješće koje ste vi napisali, koje je usvojio parlament. Vjerujem da nam je svaka potpora važna kako bismo uvjerili one koji još uvijek oklijevaju po pitanju odličnosti u Parizu da moramo biti ambiciozni a zadatak za međunarodne mm, financijske institucije nije lagan. Mnogi kolege razmišljaju e, isključivo u kontekstu e, kratkoročnih e, problema zapošljavanja u njihovim zemljama, u njihovim regijama, a ovoj konferenciji zbog toga ne daju dovoljno važnosti, ne pridaju dovoljno važnosti i zato moramo na tome dodatno raditi i s tim u, u svezi i vama želim zahvaliti um, i slažem se da je potrebna promjena paradigme. Jonathan će uh, isto tako više govoriti o uh, pitanju financijskog sustava, ali mislim da uh, možda e, nismo na razini zadatka. E, slažem se s vama, ali e, mi smo samo jedna od multilateralnih banaka za razvoj i okvir u kojem ćemo djelovati će biti od ključne važnosti. I kada mi više manje razvijemo detalje bankarske unije, mislim da će Europska unija morati postati i unija e, tržišta kapitala, jer u protivnom ćemo ostati fragmentirano tržište unutar Europe a e, to nije važno samo za vaše područje, nego i za područje digitalne ekonomije, za jednu banku koja je osnovana kako bi pridonjela Eh, dovršenju eh, projekta unutarnjeg tržišta, jedinstvenog eh, tržišta, sada je poražavajuća činjenica da je digitalno tržište u Europi danas potpuno fragmentirano, a to je jedno tržište koje po samoj definiciji bi trebalo biti globalno tržište. Ali o tome će više govoriti gospodin Taylor. Što se tiče multimodalnog e, e, prometa, mislim da smo tu zapravo u dobroj poziciji. Strateške e, investicije su od ključne važnosti, ali potrebna su nam inteligentna rješenja i mi pred 60 godina ne bismo bili to postigli, ali danas je intermodalni promet i intermodalne veze su a, jedan od glavnih prioriteta. Što se tiče cijena ugljika, mislim da nisam baš upućen u najrecentnije brojke informacije, a znači mislim da Jonathan može o tome više reći, a isto tako i o ETS-u. E, predajem riječ e, gospodinu Tayloru. Hvala, hvala gospodine predsjedniče. E, probat ću odgovoriti na što više pitanja. A, da ne ponavljam ono što je rekao kolega, mogu se s vama samo složiti u pogledu onog što ste rekli o energetskoj učinkovitosti. Mislim da mi E, ne možemo tu postići mnogo više od onoga što smo postigli, zato što se radi o vrlo malim projektima, radi se o tehničkim e, karakteristikama koje su e, ovdje presudne. Dvije milijarde, odnosno 19 milijardi ukupno smo investirali lani a pitali ste i e, pitanje o e, fondu za modernizaciju. Ako se od nas zatraži da ćemo sudjelovati u fondu za modernizaciju, rado ćemo sudjelovati u tom fondu. Ali vi ste e, pitali o kriterijima, a mi ćemo moći sudjelovati samo ako ćemo moći koristiti vlastite kriterije za kreditiranje energetskih projekata. Evo to je odgovor na to pitanje. Što se tiče sljedećih e, pitanja, odnosno subvencija za fosilna goriva i smanjenje subvencija. od, kad se radi o kriteriju od 550 grama po kilovat satu. E, to je kriterij koji iz praktičnih e, razloga e, uklanja mogućnost kreditiranja projekata koji uključuju ugljen ili bilo koji drugi takozvani prljavi izvor goriva, odnosno prljavo, prljavo gorivo. Znači takve projekte nisu financirali u nedavnim godinama. A što se tiče drugih zemalja, trećih zemalja, mislim da ćemo nastaviti s projektima eh, izvan granica Europske unije, to su susjedne zemlje. Zatim, što se tiče eh, eh, povećanja investicija, 35% jest povećanje koje se odnosi na projekte izvan Europske unije ali tu se radi o posuđivanju zemljama koje su definirane na međunarodnoj sceni kao e, zemlje u koje je potrebno investirati 100 milijardi dolara do 2020. na godišnjoj razini. To nisu uključene istočno europske zemlje unutar Europske unije ali to jest povećanje odnosno na ono što e, govorimo. Znači, ne možemo ostati na e, e, razini od 1,2 milijarde. Mi još uvijek sada pokušavamo postići 25% kao minimum, a 25% je lani predstavljalo 19 milijardi, kao što sam rekao. isto tako pisali ste o tome kako ćemo odrediti prioritete i ishode. Jedan od e, e, elemenata koji je proizašao iz naših strateških e, revizija, odnosno pregleda, jest bio da se trebamo više koncentrirati na na output, a ne na input, a to je mnogo teže naravno i zato sada e, surađujemo i e, ko, koordiniramo, radimo sa drugim multilateralnim bankama za razvoj, pokušavamo e, znači mjeriti rezultate, mjeriti output i to će biti prioritet u budućnosti, znači pokušat ćemo dati prednost projektima sa najboljim učinkom. Zatim e, da odgovorim na pitanje gospodina Gabrandija. Da, to je malo, to je nešto čemu mi nismo u potpunosti e, dorasli, odnosno to je malo veći zaloga i od onoga što mi možemo e, provesti i slažem se da trenutni pristup bonitetnih standarda nije zadovoljavajući moramo paziti e, e, nažalost to nije nešto čime, e, što, što mi možemo učiniti. Zatim što se tiče dobrih multimodalnih projekata u svakom slučaju ćemo ih favorizirati to su projekti koji će imati prednost. A iskreni odgovor na e, vaše pitanje e, e, kad se radi o poljoprivrednim projektima i smanjenju emisija, iskreno ne znam. U svakom slučaju e, to postoji e, kao jedan od naših zadataka, ali ne znam evo jesmo li financirali takve projekte ili nismo. Što se, tiče cijene ugljika, e, mislim da što se tiče naše procjene i naših odluka u pogledu selekcije projekata, mi koristimo cijenu e, između 30 i 50 eura po toni, ovisno o duljini, o trajanju zajma. E, zato što mi mislimo da je to, e, da bi to trebala biti cijena ugljika i zato ne koristimo tržišnu cijenu koju koristi ETS. Mislim da je ta cijena trenutno 7 eura. Mi e, to ne radimo, e, to je pitanje principa, mi ćemo to nastaviti i raditi kako mi vjerujemo da treba, znači držat ćemo se onoga što mislimo da bi trebala biti stvarna cijena ugljika. Zatim što se tiče e, takozvanog emissions performance standarda, E, odnosno standardne vrijednosti emisija za nove automobile. E, pred dvije pol godine smo dobili nove standarde i e, brojku koju smo odabrali je rezultat te revizije od pred dvije i pol godine i na sredini razdoblja je provedena revizija. Ali mislim da općenito govoreći mogu reći da će, znači za 18 mjeseci će se provesti revizija e, te politike i o tome ćemo kasnije e, više govoriti. Sada bismo mogli ući u debatu e, je li 550 u jednoj meditologiji isto što i 450 u okviru jedne druge metodologije, ali to bi nam oduzelo previše vremena. U svakom slučaju time ćemo se ponovo baviti za 18 mjeseci kada će se revidirati čitava ta politika. A sada da rezimiram, da recimo jednim mahom odgovorim na posljednji e, niz pitanja, znači kako da osiguramo dobru a posteriori analizu financiranja projekata. Ono što mogu reći da ćemo mi svakako nastaviti strogo nadzirati i e, motriti provedbu projekata koje smo mi financirali i e, tako ćemo i nastaviti. Evo, mislim da sam time pokrio većinu e, pitanja, nadam se da sam uspio odgovoriti. E, što se tiče poljoprivrede, rekao sam da, da, da znam da je to e, u, predviđeno u okviru naših aktivnosti, ali nisam siguran da smo financirali takve projekte izvan Europske unije do sada. Ne znam da, da li jesmo ili nismo. Evo, to možemo provjeriti i reći vam nakon sastanka. Hvala lijepa. E, druga runda pitanja. Počinjemo s gospodinom Peterlem. Hvala lijepa predsjedniče. E, predsjedniče Hojer. E, hvala lijepa na ovoj vrlo jasnoj prezentaciji E, pretpostavljam da EIB e, potpuno shvaća svoju ulogu, to je ključna uloga. Isto tako znamo da ambiciozni ciljevi mogu dovesti do ambiciozne oporbe ili protivljenja. Ambiciozni ciljevi se teško provode, drugim riječima. Sada pripremimo bilateralne sporazume o strateškim i trgovinskim e, sporazumima. To nam daje mogućnost da spojimo ciljeve koje mi imamo s ciljevima e, koje će se postaviti na klimatskoj konferenciji u Parizmu. Ja sam član parlamentarne komisije za Indiju i tu vidim velike mogućnosti za razvoj u tom smjeru. Možemo kombinirati ove ciljeve E, čak i u našem partnerstvu s Indijom. Indija je vrlo ambiciozna kad se radi o njenoj ulozi u sljedećih 20 godina. E, ako, na primjer, uzmemo u obzir e, kineski model razvoja, možemo doći do zaključka da će se emisije značajno povećati i da ćemo teško postići postavljene ciljeve. Mišljenja sam da bismo u stvari trebali uključiti EIB e u ozelenjavanje indijske e, ekonomije. Bilo bi to i u interesu Indije i Evropske unije. Ja sam o tome razgovarao i s ministrom Fabijisom E, pitanje je sljedeće, kako vidite ulogu EIB-a u tom projektu? Sve je još otvoreno i možemo imati dobre rezultate na tom području. Hvala lijepa. A sada, gospodin Branen. Hvala predsjedniče. E, imam pitanja o drveću i šumama. E, E, uloga a, koju šume e, igraju u apsorpciji ugljika, ta je uloga a, e, poznata. 10% emisija ugljika se apsorbira u šumama, stoga je uloga šuma u Europi vrlo važna. Informacije o projektima koje potiču šume i pošumljavanje. Ali isto tako je važna uloga korištenja drva. Ona, ono se može koristiti e, za gradnju kuća, namještaja i tu se i također apsorbira ugljik. A recimo beton je vrlo energetski e, intenzivan i stoga je korištenje drva mnogo bolje ali drvo možemo koristiti i za mnoge druge svrhe, recimo mm, drvena vlakna su vrlo važna jer ona također uklanjaju ugljik. Pa bi tu EIB također mogao djelovati. A treće područje koje je najizravnije e, važno e, za vas je agrošumarstvo E, to je važno i na sjeveru i na jugu. Ako e, korektno kombiniramo e, šumarstvo sa poljoprivredom, onda možemo povećati proizvodnost za 30%. Pa to bi moglo značiti doslovno život ili smrt ovog planeta. Uloga drveća u suzbijanju klimatskih promjena me E, najbolji prijatelj čovjeka nije pas, već drvo. Hvala lijepa. E, gospođa Višnjevska ima riječ. Hvala lijepa. Hvala lijepa predsjedniče. E, dragi predsjedniče Hoer, dragi potpredsjedniče Taylor, što biste rekli? postoje li projekti ili kategorije projekata koje bi se trebale isključiti iz financiranja EIB-a i koji bi se tu kriteriji primijenili? Govorim naročito o mm, mm, e, projektima koji su povezani sa ugljenom. E, da li će se e, to uzeti u obzir? Sigurnost energetike e, me je drugo pitanje. Da li će EIB primjenjivati kriterije poput e, utjecaja investicije na energetsku sigurnost? Ako e, smanjimo investicije u moderne termoelektrane u Poljskoj, to bi značajno smanjilo energetsku sigurnost Poljske. Treće, Europska komisija je dala prijedlog koji se tiče ulaganja mm, e, e, mm, odbora za ulaganja EIB. E, tu imamo predstavnike država članica i komisije. Države koje nisu članic koje nisu članice da li one može, mogu sudjelovati u pitanjima poput pošumljavanja. 1,5% e, vaših fondova je e, potrošeno za pošumljavanje. To je ništa. To nije dosta za zaštitu okolišta se potrošili 90 e, e, e, milijardi. Možete li nam pojasniti ove brojke? Gospodin Falija ima riječ. EIB je nedavno E, rekla da je ima pionirsku ulogu u investicijama e, za suzbijanje klimatskih promjena. E, koje ćete mjere poduzeti da se postigne ovaj cilj u sadašnjem kontekstu kad ima sve manje kredita i kada naročito za zemlje u razvoju? da li kako ćete privući privatne investicije u kako biste postigli ovaj cilj od 100 e, milijardi e, e, eura govorili smo o sjeveru i jugu u borbi protiv klimatskih promjena kada e, financirate e, niskougljičnu ekonomiju e, koliko novca dajete za obnovivu energiju i za projekte povezane s prometom. Hvala lijepa. A sada gospodin Selimović ima riječ. Izvolite. Hvala lijepa. Hvala što ste došli ovamo i što ste nam dali ovaj pregled svog rada. Imam dva pitanja koja bih htio postaviti. Jedno se pitanje e, jedno je pitanje malo e, direktno e, pa se ispričavam unaprijed. Govorite o obrnutim poticajima. Evo tu sam, vidite me. Ili mm, kako biste e, privukli e, privatne investicije u tehnologijama i e, u investicijama za suzbijanje klimatskih promjena. Možete li reći nešto o više o tim investicijama? Što biste htjeli da političari učine na tom području? Drugo je pitanje. E, e, svi znamo da je ovdje jedan slon u sobi, e, dakle nešto o čemu ne želimo razgovarati. Neke zemlje ne, ne žele ni dati prognoze o tome kad će do, doći do najviše razine emisija. Neke varaju kad se razi, radi o emisijama a koliko shvaćam niste povećali investicije od 25% e, na 35%. Moje pitanje je koliko e, to moramo povećati da bismo postigli e, smanjenje od dva stupnja. Htio bih da mi date razmjere proporcije toga. Hvala lijepa. Hvala lijepa. A sada e, gospođa Šerije Perik Imari. Puno hvala gospodine predsjedavajući. S obzirom da je danas s nama predsjednik EIB-a, želim reći da se veselim svemu što sam upravo čula. Ja stojim iza onoga što je planirano za Pariz. Imam konkretno pitanje vezano uz poljoprivredu u Europskoj uniji o kojoj se stalno govori. Stalno govorimo da 40% onečišćenja dolazi iz sektora poljoprivrede, a do 2030. želimo 30% energije za obnovljivih izvora energije. Tu poljoprivreda naravno može puno doprinijeti što se tiče metana, tla, voda, ponovna uporaba sirovina. A tu važnu ulogu igra i fosfat. A sada konkretno pitanje. Prije dva tjedna bila sam u jednom, na jednom velikom gospodarskom imanju i mislim da što se tiče subvencije u mojoj zemlji e, puno se toga ulaže u sunčevu energiju i u energiju vjetra, no subvencije nisu dovoljne. Pa me zanima da li ćete staviti sredstva na raspolaganje i za takve projekte. E, tu Njemačka e, predvodi i pokazuje neke dobre primjere. Poljoprivrednici su konačno shvatili E, o čemu se radi i smatrate li e, da li postoje perspektive u budućnosti jer poljoprivreda želi što prije odgovor. Hvala lijepa, to je bio posljednje javljanje za riječ. Evo izvolite, imate e, riječ da nam date odgovor. Predsjedniče, dame i gospodi, ovo je veliki izazov E, ima toliko stručnog znanja u vašim pitanjima da to nadilazi e, moju moć da odgovorim i znanje. Pa ću se onda opet pozvati na gospodina e, Taylora. Mm, htio bih međutim odgovoriti bar na neke elemente u vašim pitanjima. Sa strateškog stanovišta gospodin Peterle je opisao na početku vezu između ambicioznih ciljeva i a, s jedne strane i e, velika oporba ili protivljenje s druge strane. Mi smo to jako osjetili u Njorku i u Limi. Vjerujem da vanjski poslovi Evropske unije to ne samo razvoj, već vanjska politika, trgovina, klimatska politika, da to mora biti važni instrument Europske unije kako bi uvjerio naše partnere e, da moraju više doprinijeti E, kad smo bili na sastanku multilateralnih e, banaka za razvoj nisam imao ovaj osjećaj da je taj osjećaj hitnosti jednako e, podijeljen u svijetu uvjeti za konferenciju COP21 nikada nisu bili bolji Pred 20 godina sam bio u Kini na konferenciji o klimi. Od tada se svjesnost Kine toliko razvila da možemo imati jedan stvarno racionalan pristup naših partnera. Vi imate više iskustva sa Indijom nego ja, ali i tamo je razvoj sličan. E, Sjedinjene države e, sada imamo predsjednika koji e, može doći do pozitivnog zaključka. Takvu priliku ne smijemo propustiti, to je najbolja prilika koju smo do sada dobili. I neće se ponoviti u sljedećih desetak do 15 godina. Evropska unija mora postati globalnija, da tako kažemo. E, e, i IB e, kao banka Evropske unije je pred izazovom da bude financijska ruka Europske unije i izvan njenih granica. Fondovi koje za to imamo na, na raspolaganju su ograničeni. Praktički na 10% poslovnog volumena. Ostatak se odvija u Europskoj uniji. E, ovi vanjski poslovi će biti e, revidirani e, vrlo uskoro, a vi ćete odlučivati o tome koliko ćemo novca imati za djelatnosti izvan Europske unije. Ekonomski oporavak još nije dovršen, imamo tu veliki izazov. Jedan od tih izazova je klima tu moramo biti otvoreni prema svijetu, moramo ući u partnerstva i na strani financiranja sa prijateljima poput Indije i drugim prijateljskim zemljama. Što se tiče uloge e, šuma, potpisujem sve što ste rekli, svjestan sam važnosti šuma. Mm, e, <laughs> ovo što ste rekli o psu i drvetu, e, je vrlo intrigantno e, i s time se slažem. E, ali e, ja grlim svog psa, ali naravno kad se radi o građevnom materijalu znam koliko je drvo važno. Mm. I sigurno je važnost drveta i pocijenjena. Što se tiče poljoprivrede i šumarstva, E, i njihove povezanosti. E, u osnovi je to za nas novi teritorij. Banka nikad nije bila jako aktivna u poljoprivredi, a ima e, i uvjeren sam da će se to morati promijeniti. Ali moramo dobiti potrebnu ekspertizu za, za to. To mi se otvaramo tom području i postoje već prvi vidljivi znakovi te promjene. E, pitanje ugljena. E, e, govorili ste o perverse incentives, pervertiranim poticajima. Pitanje o investicijskom odboru nemamo odbor gdje gdje i zemlje članice imaju tri predstavnika, a banka ima jedan, jednog preče. To, to nema nikakve veze sa investicijskom bankom za Europu. Mm. Ostatak e, pitanja ću ostaviti gospodinu Tayloru molim jedna bolba na vas. Veza između parlamenta i EIB-a. Mm, pogledajte naš ELM, dakle mandat za vanjska ulaganja, za vanjske kredite. Očekivanja vizavi banke su enormna ali mi imamo tu samo 10 milijardi i to bi se moralo promijeniti. Trebamo uvjeriti vijeće i komisiju da je to smisleno. A sigurno ne treba osnivati nove institucije za tu svrhu. Hvala, imam još nekoliko komentara, zapravo, odnosno odgovora, jer mislim da se dosta toga pokrio. Što se tiče suradnje sa trgovinom, eh, mi smo i samo jedan od instrumenata eh, politike Europske unije. Znači, ako eh, trgovina krene u jednom smjeru i mi ćemo krenuti u istom smjeru. E, što se tiče šuma i drveća, a, mislim da smo mi uključeni u fond za e, reforestaciju u Latinskoj Americi. tu surađujemo sa USAID-om i drugima i mislim da je do sad taj program bio dosta uspješan i mislim da ćemo na Mm, na tome i nastaviti i raditi, ali slažem se s predsjednikom kada kaže da je reforestacija, odnosno ponovno pošumljavanje vrlo važno i ako bude takvih projekata mi ćemo ih podržavati. Tu zapravo mogu općenito govoriti o biomasi. To je još jedan primjer projekata koje ćemo podupirati kako bismo podupirali proizvodnju čiste energije. Zatim, što se tiče gospođe Višnjevske, ona je zapravo postavila dva pitanja. Prvo je bilo koje ćemo projekte isključiti, a odgovor je isključit ćemo projekte koji Eh, imaju emisije eh, više od 550 grama, kao što sam eh, rekao. I, a mi smo neutralni, odnosno ne zanima nas o kojim se energentima ovdje radi, o kojim izvorima energije. A, isto tako gospođa pitala zašto je reforestacija samo 9,7% posto um, odnosno 1,9% um, od u, u svih e, projekata, to je zato što nije bilo projekata koji su, e, nije bilo projektnih prijedloga koji su, e, kojima se tražilo financiranje koji se time bave. Ako bude takvih projekata u budućnosti, mi ćemo ih financirati. Zatim što se tiče o e, konkretnom cilju od 100 milijardi e, godišnje e, kad se radi o zemljama juga, mislim da taj cilj ne uključuje privatni sektor. Kao što je predsjednik ranije rekao, mi ćemo dodatno pojačati naše e, kontribucije, naše doprinose za e, te zemlje kad se radi o projektima povezanim sa klimatskim promjenama, ali naravno potrebno je drugi, e, da i drugi po učine više. Što se tiče poticaja obratnog učinka, neki standardi koji su postavljeni nekoliko godina ne potiču financijske institucije da ulažu u zelenije projekte koje su možda od e, većeg rizika koje predstavljaju veći rizik. Isto tako mirovinski fondovi nisu prioritet. A mislim da je potrebno znači revidirati te standarde zato što to nije u skladu sa ciljevima. To, to sam, to, to mislim. Ovo nije naše područje naše ekspertize. E, samo sada e, izla, iskazujem svoje mišljenje u pogledu nečeg o čem se mnogo raspravlja. A isto tako mislim da ste pitali koliko je potrebno da bismo e, postigli cilj od dva, dva stupnja Znači, sada smo na financiranju 25%, a e, povećat ćemo na 35%. A, međutim, to su određene kategorije zemalja, zemlje izvan Europske unije. Ali najbolje što mi možemo, mi, mi radimo najbolje što možemo, a, a to je samo kap e, koja e, čini slab od e, dva stupnja. Tu svako, svako ima svoju ulogu, sve međunarodne razvojne banke, sve međunarodne institucije. Zatim što se tiče obnovljivih izbora energije, kratki odgovor na to pitanje bi bio da ćemo ulagati u e, obnovljive izvore energije koliko god možemo ako projekti e, budu dobri. Znači potrebno je da nam netko podnese projektni prijedlog da bismo ga mi odobrili ili ne. I projekt mora biti kvalitetan. Evo tako mi e, radimo. To je tako mi projekti nalaze nas, a ne nalazimo mi projekte. Hvala vam lijepa, hvala vam na odgovorima i hvala vam na vrlo plodnoj razmjeni mišljenja, uspješnoj razmjeni mišljenja. Mislim da je često potrebno, da je potrebno ponekad e, sastati se na ovaj način da usporedimo prioritete naše institucije i vaše institucije Znači, hvala vam naravno. Možemo zaključiti ovu točku dnevnog reda. Sada ćemo napraviti stanku od jedne minute i nastaviti. Hvala. colleagues. Poštovani kolege, možemo nastaviti, prijeći na posljednju točku dnevnog reda za danas. Radi se o prigovoru u skladu s pravilom 106, odobrenje za uporabu e, bis 2 etilheksil ftalata. Možda to nisam najtočnije izgovorio, ali stoga ću e, istog časa riječ dati izvjestitelju Pavelu Pocu da nam objasni o čemu se ovdje radi. Hvala e, predsjedatelju i e, molim vas za malo strpljenja. Obratit ću vam se na češkom jer će tako biti lakše. Poštovane kolege, želim predložiti da prigovorimo e, na prijedlog komisije da se produži e, dozvola na idućih sedam godina. Ova tvar je neurotoksična, kancerogena i prije svega ugrožava trudnice e, izaziva e, rak, e, rak spermatocita, dovodi do staničnih izmjena. Ne postoji granica što se tiče primjena DEHP-a, znači sigurna granica ftalati su bioakumulativni, to znači oni se sakupljaju u tijelu i e, kada se stvore visoke koncentracije onda dolazi do neurotoksičnosti. Komisija DHP e, želi e, dozvoliti primjenu DHP-a, a ta dozvola bi trebala, odnosno prije izdavanja dozvola bi trebalo uzeti u obzir da se e, takve opasne tvari, da bi se one trebale zamijeniti manje opasnim tvarima, ukoliko je to gospodarski izvedivo. Ured Barić e, bi trebala garantirati visoku razinu zaštite ljudskog zdravlja. Ovaj prijedlog se ne slaže sa starom direktivom primjerice direktivom e, koja postoji u području e, uređaja i nije kompatibilna ni s drugim regulativama. Primjerice komisija 21. listopada izradila jedan prijedlog u kojem se predlaže e, u kojem se govori da DHP predstavlja rizik. Zdravstveni rizik E, prema 57. E, članku direktive iz 1000 direktive e, broj 1907 i vrlo je problematično da se govori samo o toksičnosti po pitanju reproduktivnosti jer DEHP je tvar kod koje se može odrediti granica toksičnosti, no kod endokrinih disruptora to nije neprihvatljivo. Do sada je uporaba bila ograničena, a sada će se izdati e, uporabna dozvola za puno širu upotrebu zajedno sa nekim e, drugim e, materijalima, tvarima za omega za omekšavanje, znači omekšivače i to su sve e, tvari koje se mogu reciklirati. To je problematično i sigurno nije u smislu kružnog gospodarstva, jer kružno gospodarstvo zahtjeva da oporaba nema za posljedicu da se opasne tvari na ovaj način duže koriste. DHP se nalazi u okolišu, u atmosferi, u tlu, čak i u krvi, u urinu e, europskih građana. To je prijetnja za sve, prije svega za sve trudnice, za e, novorođenčad. Osim toga, to je tvar koja e, i se najčešće spominje u okviru sustava za brzo dojavljivanje. Postoje alternative. Upravo smo čuli da postoje zamjenske tvari i do sada su oni koji su se borili za izdavanje dozvole do sada nisu mogli dokazati da postoji mogućnost kontrole. Ne postoji dovoljno argumenata koji bi potkrijepili prednosti korištenja DEHP-a kod plastike. Znači argumenti koji bi e, dokazali e, da bi se isplatilo koristiti ovu tvar unatoč svim zdravstvenim rizicima. Mislim da se ponašamo vrlo arogantno. Rečeno je da nije utvrđena gornja granica, analiza nije usporediva i ne možemo reći kakav je učinak na zdravlje u usporedbi sa gospodarskim prednostima. Stoga se pitam kako možemo reći da zdravstveni rizici i rizici za okoliš, da su oni e, podvrgnuti kontroli. Čak je utvrđeno da firma koja je podnijela zahtjev za izdavanje dozvole čak nije e, mogla nije mogla spriječiti izlaganje vlastitih zaposlenika ovoj opasnoj tvari i štetne posljedice. To tako dalje e, ne može. Birokratske procese ne smiju doprinijeti trovanju europskog stanovništva. Hvala lijepa. E, gospodin Javor. Puno hvala na riječi. Hvala Pavelu Pocu na njegovom radu i na svemu što je rekao. Mislim da je obavio iznimno važan rad, ovo je jako važna tema i slažem se u svemu sa kolegom Pocom. Očito da smo sada e, suočeni s materijalom koji ima jako teške zdravstvene, ozbiljne zdravstvene posljedice i e, jako ih je teško kontrolirati one analize i studije koje se bave utjecajem DEHP-a one upozoravaju na mnogobrojne štetne posljedice, a prije svega upozoravaju na opasnost za trudnice i za plod. Prije svega mogu loše utjecati na eh, plod u majčinoj utrovi. Ukoliko je majka bila izložena eh, DHP-u za vrijeme trudnoće. Agencija za kemikalije je rekla kako u pogonima u kojima se koristi ova tvar, razina stalata tijekom jednog dana može doseći razinu za koju je dokazano da štetno utječe na plod. Znači rizici su iznimno e, visoki i oni dokazuju da izdavanje dozvole e, da bi ono dovelo do e, nekoliko stotina tisuća oboljelih. To treba imati na umu i kao što je gospodin Poc rekao, nevjerojatno je da još nisu provedene studije koje e, dokazuju e, mogućnost sigurne uporabe ove tvari. Naime, uredba REACH govori da treba e, dokazati da je tvar sigurna za upotrebu, a tek potom se može izdati e, dozvola i e, tek potom se tvar može otpuštati u okoliš. No, imam još jedno pitanje, prije svega za komisiju. Same, sama poduzeća koja postavljaju zahtjev znači zahtjev za korištenje ftalata e, naravno u ovom procesu surađuju i sa agencijom za kemikalije i to je vrlo plodna suradnja i agencija za kemikalije sada želi također izdati e, dozvolu. No moje pitanje je da li vi možete poduprijeti informaciju da je sama EKA agencija za ljekove poduzela inicijativu za pokretanje ovog postupka i i e, možete li nam nešto reći o ovoj suradnji i na kraju krajeva što misli komisija da li se uopće isplati ovaj e, postupak i da li se e, isplati riskirati izlaganje radnika u Europi ovom opasnom materijalu i da li smatra da je ovaj rizik, rizik koji bi trebali preuzeti na sebe. Jer i gospodin Poc je rekao e, da u kontekstu kružnog gospodarstva se govori o tome da opasne materijale i njihovu upotrebu treba izbjegavati kako ne bi došlo do izlaganja zdravlja opasnostima kao što se to trenutačno vrlo često čini kada govorimo o materijalima za omekšavanje plastičnih materijala. Hvala, gospodin Buzoj. Hvala vam. DHP je vrlo poznata e, toksična tvar i neću sada ponavljati sve argumente koji dokazuju da e, je korištenje dhp p-a vrlo e, štetno, e, radi se o štetnim učincima za okoliš i ljudsko zdravlje. To je jedna od prvih tvari koja je e, klasificirana e, u okviru e, uredbe Rič kao vrlo opasna tvar. Znači u prvih 14 tvari je ta tvar, to je ftalat koji je zabranjen u igračkama i odnedavno zabranjen i u elektroničkoj opremi međutim to je tvar koja se koristi u brojnim u proizvodnji brojnih proizvoda od PVC-a kao što su umjetna božićna drvca i tako dalje. Važno je naglasiti da sigurne alternative postoje, alternative za uporabu u e, PVC-u, ali i u drugim proizvodima dostupni su na europskom tržištu, radi se znači o alternativnim materijalima, e, proizvodnim procesima i te alternative su se pokazale dostupnima na našem tržištu u okviru procesa savjetovanja s javnosti, u okviru procesa pružanja odobrenja. Imamo dva mišljenja odbora, odbora za procjenu rizika i e, odbora za ekonomske analize. Dva oba odbora e, su iskazala zabrinutost e, i bez obzira na to što nisu mogla potvrditi jasan učinak na radnike, složili su se s razdobljem od sedam godina e, što se tiče izravnog kontakta sa trudnicama i mladom djecom, postoje restrikcije korištenja a, medicinskih e, proizvoda, ali a, tko nam garantira da će reciklirani proizvodi, a, da reciklirani proizvodi neće sadržavati e, tu tvar, tu štetnu tvar. zato se ja zalažem za postupno ukidanje e, korištenja e, DHP-a e, uz iznimke u slučajevima u kojima ne postoji adekvatna zamjena. I zato sam, zato se priklanjam ovom prigovoru gospodina Poca. Hvala, gospođa Berner. Hvala lijepa. Htjela sam se javiti za riječ, odnosno nisam se htjela javiti za riječ, ali sada kada sam čula što su kolege rekli, um, javila mi se a, javila se u meni zabrinutost ne samo za ljudska bića, nego i za okoliš. Uh, način na koji se zgrade danas recikliraju, znači zgrade se relociraju i zatim e, ponovo grade u e, drugim područjima i što će spriječiti e, da dovođenje PVC-a u kontakt sa drvom i drugim gradivnim materijalima na taj način PVC može, odnosno DHP može dospiti u vode, u šume, odnosno podzemne vode i biti na raspolaganju e, ribama, pticama i tako dalje. I kad ga jednom pustimo na slobodu, taj otrovni spoj će nam izmeći kontroli. I zato mislim da je u procesu recikliranja vrlo riskantno koristiti taj spoj već je dovoljno štetan za ljudska bića, ali ako ga ako e, dopustimo da e, taj spoj e, uđe u okoliš, biti će opasan i za biosferu, jer ako je toliko opasan ovaj proizvod za ljudska, odnosno ovaj spoj za ljudska bića, možete si misliti koliko je štetan za širu prirodu. Hvala gospodinu Pocu na ovom prigovoru i pozivam Europsku komisiju da ne izda ovo produljenje roka. Hvala gospodin Pedicini. hvala. Već je rečeno da ova tvar da je, da je endokrini disruptor te ima loš utjecaj na reprodukciju. A prema uredbi RIČ iz 2011. Europska komisija je ovu stvar kategorizirala kao e, i ostalih e, pet najopasnijih tvari Sada postoje neki drugi stalati koji su alternativa, no ovdje se radi o marketingu, radi se o održivosti. Može se provoditi PVC i bez stalata i zato ne razumijem zašto još uvijek raspravljamo o mogućnosti toga da se DEHP koristi. Primjerice, dječje bolnice u njima još uvijek e, dozvoljeno koristiti medicinsku opremu koja sadrži DEHP. A u slučaju novorođenčadi i djece kojima je potrebna posebna njega su često izložena e, visokoj razini DEHP-a, skoro 50% globalnog dhp e a znači DEHP na svijetu se koristi e, i proizvodi u Kini, u Latinskoj Americi. No mi možemo kontrolirati koje proizvode uvozimo u Europu. Zato se mi zalažemo za to da se ova tvar zabrani i podupiremo ovaj prijedlog. Hvala lijepa. A sada mislim da moramo dati riječ komisiji da nam da neke odgovore, gospodin Klaus Perend. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju i hvala svim e, članovima parlamenta koji su se javili da iskažu svoju podršku ovog, e, ovom prijedlogu. Dopustite mi da odgovorim na neka od e, da se osvrnem na neka neke od komentara. Mnogi su govorili o svojstvima e, negativnog djelovanja na endokrini sustav. E, Rič e, ima pravilo da se procjena mora ograničiti na spojeve koji se nalaze u aneksu 14. A gospodin Poc ima pravo kada kaže da je komisija predložila u jednoj potpuno odvojenoj odluci da e, identificira e DHP i tri druga skalata e, kao endokrine disruptore, ali taj proces nije dovršen. Radi se o članku 57. Riča. Prijedlog za to je došao nakon što je podnesena ova prijava za odobrenje i prijavitelji nisu to spomenuli, odnosno nisu se na to pozvali, niti su imali tu obvezu. Nadalje, ova posebna odluka komisije nije još usvojena i činjenica da komisija mora to predložiti. Rezultat je razvoju u e, unutar e, agencije EKA, agencije za e, kemikalije. I ako ta odluka bude usvojena, to će se odraziti na popis kandidata, ali ne i na aneks 14. Isto tako želim naglasiti da e, odbor za procjenu rizika u e, e, agenciji za kemikalije nije je, je potvrdila da rizik za radnike se ne kontrolira na adekvatan način, ali vrlo jasno je naglašeno da ne postoji rizik za širu javnost od e, proizvoda e, od recikliranog PVC-a. E, međutim, odbor je rekao da je potrebno motriti izloženost radnika i da se pri reviziji o tome mora voditi računa jer naravno postoji period, e, periodička revizija i odbor je rekao da je potrebno motriti izloženost radnika i to uvrstiti u e, u reviziji, odnosno pregled. mislim da postoje obveza za komisiju u okviru e, uredbe REACH da se, da se vodi računa o perspektivi prijavitelja a prijavitelj je e, u okviru svoje analize alternativa predstavio e, druge materijale koje mogu e, se koristiti. A ovo se razlikuje od prijavitelja koji se prijavljuju za proizvodnju novog PVC-a sa novim DHP-om. E, članovi parlamenta su u pravu kad kažu da postoje alternative DHP-u za gotovo sve e, primjene, a, e, ali tu se radi o znači, novom PVC-u. Ali kad se radi o recikliranju, radi se s materijalima koji su dobiveni iz otpada a rad sa različitim tokovima otpada ili korištenje tehnologije za eliminaciju DHP-a je e, nešto što tehnički ili e, financijski nije e, isplativo, odnosno izvedivo. Znači, zatim pitanje da li da koristimo ekonomski element za odobrenje, da to je moguće. Prijavitelj je pokušao dobiti odobrenje pomoću elementa adekvatne kontrole, ali odbor je to odbio. A, međutim, rič omogućava i tu takozvanu socioekonomsku e, socioekonomski element. E, mnoge prijave za autorizaciju, za odobrenje danas pokazuju da zadovoljavaju oba kriterija i socioekonomski kriteriji i kriteriji koji se tiče um, adekvatnih kontrola. Mnogi su isto tako govorili o riziku za radnike i to sam već komentirao kada sam rekao da ćemo ugraditi uh, to u uvjete za monitoring. E, isto tako želim reći da je recikliranje e, PVC-a koji sadrži DHP e, se provodi u mnogim kompanijama koje nisu aplicirale, e, koje nisu zatražile odobrenje za produljenje roka, e, zato što se radi o takozvanim integriranim recik, poduzećima za recikliranje. Znači, e, određene poduzeća će nastaviti reciklirati i nisu ovisna o, naše, našem odobrenju u tom smislu. E, isto tako, gospodin Peticini e, je govorio u uvozu PVC-a koji sadrži DHP. I činjenica je da ne postoje restrikcije u Europskoj uniji koje bi e, spriječavale stavljanje na tržište e, PVC-a koji sadrži DHP. Postoje zabrane za igračke e, i za proizvode za djecu i za brigu o djeci i imat ćemo u budućnosti za elektronsku i elektroničku opremu, ali naša ograničenja se ne primjenjuju na proizvođače iz trećih zemalja. To bi omogućila samo restrikcija, a rič predviđa mogućnost e, za te restrikcije, a Europska agencija za kemikalije trenutno razmatra tu mogućnost e, da se uvede takva restrikcija, ali naravno taj e, proces je daleko od završenog i ne znamo još koji će biti ishod tog procesa. Međutim, ako se pokaže da postoji neki rizici, mi ćemo tražiti restrikciju, a isto tako kada bismo isto tako u tom slučaju bilo koje odobrenje koje je izdano se može e, dovesti u pitanje, odnosno revidirati. kada pogledamo mišljenje odbora e, za procjene rizika, a, kad se radi o ova tri prijavitelja u širem kontekstu koji sam objasnio, ne predstavlja značajan rizik za ljudsko zdravlje. A ako se podaci ako podaci pokažu da su rizici veći, odobrenje se može i opozvati. Eh, ako naravno ti prijavitelji dobiju eh, odobrenje. Isto tako postoje neki drugi slučajevi u kojima je moguće eh, to odobrenje e, dovesti u pitanje, odnosno revidirati. Znači nitko ne dovodi u pitanje da se radi o tvari koja predstavlja, koja je, koja problematična tvar sama po sebi, ali ovdje moramo zaista biti vrlo konkretni, pogledati ovaj vrlo specifični konkretni slučaj i rizik koje predstavljaju ovi materijali koje koriste ovi proizvođači, ovi prijavitelji, uvjeti su takvi da je komisija odlučila izdati odobrenje. E, hvala, hvala vam lijepa. Predajem riječ e, gospodinu Pocu i gospodinu Javoru nakon toga. Hvala lijepa predsjedniče. Nisam iznenađen e, argumentima koje smo čuli od komisije. Komisija je potvrdila upravo ono što sam ja rekao. DEHP je endokrini prekidač. E, Komitologija je to potvrdila. E, neki postupci nisu završeni, međutim to ne znači da a mi ne smijemo reći ono što je točno. Ovdje govorimo o zdravlju ljudi, a ne o, o birokratskim postupcima e, koji su dovršeni ili nisu završeni radi se samo o birokraciji i e, postupcima odluživanja. Što se tiče raka, on kaže e, da ne e, preporuča odobravanje. Rak je rekao da ne može, da ovaj predlog ne može e, dokazati e, kontrolu nad rizicima po zdravlje. E, sustav recikliranja, što je njegova svrha? Nije svrha da opasne substance stalno cirkuliraju okolišem. Nije to nije svrha recikliranja e, se, e, ja sam e, vrlo pažljivo pročitao sve dokumente oni pokazuju i to sasvim jasno da nije došlo do procjene učinka korištenja DEHPA te procjene nije bilo. Prema tome kako komisija može e, reći da možemo ići socioekonomskim putem. E, to može naravno biti opravdano koji puta. Ali ako usporedimo socioekonomski učinak e, sa učinkom na ljudsko zdravlje, ako komisija kaže da nema zakonodavstva protiv uvoza takovih opasnih substanci ili proizvoda koji e, sadrže te tvari, ako je to ono što komisija kaže, onda komisija ne radi svoj posao, ne radi ga dobro. Moramo imati e, primjereno zakonodavstvo. Ako imamo birokratske postupke koji zaštićuju one koji proizve otrove, koji truju Evropljame, te proizvođače se više zaštićuje nego zdravlje Evrop, Evropljana. Čemu onda služi Evropska unija? E, sutra ćemo glasati, a to će e, glasanje e, radit će se o, to, o, tome što je važnije, reproduktivno zdravlje e, Evropljena ili jeftina proizvodnja PVC-a koji sadrže sve ove otrobe. E, Hvala lijepa. Hvala lijepa. Imam dva pitanja. Nisam dobro shvatio e, odgovore komisije. Spomenuli ste da je moguće da um, Europska agencija za kemikalije je primijenila socioekonomski put eh, za dozvolu, što nije tražio podnositelj zahtjeva. Da li je to eh, točno ili ne? Eh, podnositelj zahtjeva je tra, zahtjevao taj socioekonomski put ili ne? Drugo pitanje E, ključno pitanje na kraju dana je sljedeće. Smatramo li da e, je recikliranje mekog PVC sa visokom koncentracijom DEHP-a, e, da li je to tako važno da smo spremni prihvati da da radnice imaju ozbiljne reproduktivne posljedice pozdravlje. Hvala lijepa. Mislim da nakon ovog pitanja moramo dati e, riječ komisiji koja će nam dati kratak odgovor i onda možemo zaključiti ovo pitanje. Hvala lijepa. Da je odgovor na pitanje. E, Podnosite zahtjeva, ne treba specificirati E, ono što, e, za što traže e, odobrenje. I onda vidim, vidimo da li je kontrola adekvatna ili ne. To je vrlo birokratski, ali to kaže zakon ispraviđen. Moguće je da se odobrenje da putem socioekonomskog puta. Vjerujemo da se na to ne može odgovoriti u izolaciji od ova tri slučaja. Recikliranje ovih e, materijala izvan e, područja e, uredbe Rič i mnogo, mnogi proizvođači uopće nisu tražili odobrenje pod E, brine nas e, zdravlje radnika i stoga smo prihvatili e, preporuke raka da dobijemo više informacija o tome i onda ćemo donijeti informiranu odluku i povući odobrenje. Mi, mi nemamo tu nikakve prioritete koje ste spomenuli E, e, reciklirani proizvodi ne predstavljaju opasnost za stanovništvo. E, ovime zaključujemo našu raspravu. Glasanje će biti sutra, a na plenarnoj sjednici će se o tome glasati 22. ovog mjeseca. Ovo je zadnja točka dnevnog reda. Zaključujem sastanak. Vidimo se sutra ujutro. Hvala.